Bueno, vamos a empezar porque... Počinjemo. Jer eh, imamo i ostale druge bitne zadatke. Eh, danas je ovdje u našem odboru predsjednik e, e, Vijeća za e, ljudska prava Ujedinjenih naroda, gospodin Joachim Ruke. <laughs> Teško mi je govoriti njegovo prezime. I zato se treba potruditi mi smo ga već e, susreli e, u e, Ženevi i tada smo ga pozvali na odbor, na sjednicu odbora INTA. Kad vrati u Brisel, poslaninki igra, ima veliku ulogu u Ujedinjenim narodima, kao što znate. On vodi važan instrument sa bitnim elementima o e, e, pomoću kojeg se može snimiti situacija sa stanjem ljudskih prava na cijelom svijetu. Hvala gospodinu Rukio što se odazvao našem pozivu e, i što ćemo zajednički s njim ispitati kakva je situacija u ovom trenutku i kako se ocjenjuje stanje ljudskih prava od strane predsjednika vijeća za zaštitu ljudskih prava. Hvala veleposlaniku, e, dajem mu riječ. Hvala predsjedavajuća. E, e, dragi članovi pododbora, dame i gospodo, čast mi je zadovoljstvo biti ovdje. I, i e, hvala vašem pododboru na pozivu nakon sastanka sa delegacijom gdje je došao, došla gospođa Valanciano, ali kolega e, Žib koji su bili u ožujku na našoj e, plenarnoj sjednici i e, pozdravljam prisutnost visoko, pozdravljam e, prisutnost e, gospođe Mogherini e, u Ožujku u Ženevi i vaša posjeta i posjeta gospođe Mogherini pokazuju kako Europska unija ženi jak sustav zaštite ljudskih prava vi kao Europski parlament e, predstavljate najveće transnacionalno izborno tijelo u na svijetu i e, vaša suradnja sa e, UN-ovim vijećem za ljudska prava kroz vaše delegacije i koje dolaze na naše sjednice veoma se cijeni u Ženevi. Mislim e, da je moj posjet zapravo i na svrhu da se ojača suradnja između vašeg parlamenta i Vijeća za ljudska prava. E, htio bih nešto e, reći od nešto o zadnjoj sjednici u lipnju koja je 29. sjednica od našeg osnutka. 2006. E, utvrđeno je naše vijeće kako bi se promicalo e, zaštita ljudskih prava, e, osnovnih sloboda za sve bez razlika i kao i vaš pododbor naše vijeće bavi se kršenjem ljudskih prava diljem svijeta, uključujući e, posebice velika i sustavna kršenja e, ljudskih prava i to e, čim prije i mi donosimo preporuke u tom smislu, jer kao što znate Vijeće za ljudska prava prije deset godina bio je dio milenijskih reformi, Treba ga vidjeti u kontekstu drugih e, stupova un kao onoga za miru, e, za mir i sigurnost i to su, e, treba ga vidjeti u u sklopu stupa za razvoj i napredak, sigurnost što se tiče stupa za ljudska prava stvaranja ovog e, vijeća bila je ključna reforma iz 2005. Znate da imam e, specifična obilježa kojih ću se e, dotaknuti uskoro. Mislim da su rad i rezolucije vijeće zaista imale i imaju utjecaja na terenu i e, baca svjetlo na situacije kršenja ljudskih prava koje bi inače ostale neotkrivene. To je jedinstvena platforma za podizanje svijesti tome gdje se sustavno i e, u velikim razmjerima krše ljudska prava. E, naša posljednja sjednica je među ostalim i dokaz da takvih slučajeva kršenja ljudskih prava zaista ima. A sada da se osvrnem e, na 29. sjednicu koja je upravo za nama. Jedan, jedna od najbitnijih tema e, bila je na zahtjev Europske unije e, rasprava o migraciji i ljudskim pravima migranata. Imali smo interaktivni ojačani dijalog o ljudskim pravima migranata e, i tu su bili svi relevantni dionici i čelnici drugih Eh, zemalja svijeta. Eh, cilj je bio da se eh, raspravlja o, o migracijama iz mnogo aspekata ali ne, mnoge su zemlje rekle da se e, ova kriza može riješiti samo sveobuhvatnim globalnim e, pristupom, e, uključujući i analizu uzroka tih migracijskih tokova. Vidjeli smo i i kršenje ljudskih prava u sklopu e, siromaštva, poslovanja i slično. I vidim da vidjeli smo da zemlje porijekla, zemlje tranzita i zemlje e, odredišta su bitne e, dioni u ovom pitanju. Vrijeme Riječ je usvojilo dvije bitne rezolucije koje se e, tiču recimo e, adolescenata i maloljetnika bez pratnja. E, nova inicijativa na našoj sjednici recimo sticala se Eh, manjine u Mijanmaru i Rohinga muslimana, zatim eh, izvješća eh, o trgovini ljudima i kršćanskih prava etničkih i lingvističkih manjina. Kršćanja prava u Mijanmaru ne tiču se samo jedne manjine i situacija se pogoršava kao što je posebna izvjestiteljica rekla u svome izvješću. Imali smo vrlo slučaj, e, ozbiljan slučaj odmazda koje su bile vidljive i, e, mogle, i to je mogla čuti sama i tome svjedočiti sama izvjestiteljice malo ću poslije e, o tome govoriti, ali evo, to je bio iznimno ozbiljan slučaj Evropska rezolucija o Mijanmaru je značajan doprinos da se E, zadrži ova za pitanje na dnevnom redu našeg vijeća. Čuli smo nešto od e, visoke povjerenice za e, migrante i kaže se da je stanje migranata zapravo pobudilo veliku veliko zanimanje, no naglašavala se i e, odgovornost država i e, to je pitanje koje je naš, nama bilo bitno proteklih mjeseci e, kada smo u travnju imali sjednicu o Boko Haramu gdje smo usvojili rezoluciju koja spominje odgovornost država u, u tome da se suzbijaju terorizam. Što se tiče terorizma, e, e, prijetnja terorizmom je imala e, posebno mjesto na našoj sjednici i razgovarali smo sa Benom Emersonom Zatim smo imali raspravu o terorizmu i njegovom utjecaju na ljudska prava i zatim smo imali i e, posebno izvješće o posljedicama terorističkih akcija Boko Harama tu zatraženo je od vlada da promiču ljudska prava i osnovne slobode u borbi protiv terorizma. Tijekom tri tjedna čuli smo mnoga ključna izvješća o temama kao što su e, racion, e, rasna diskriminacija, kršenje slobode govora i slično. E, usvojili smo i izvješće radnih skupina, uključujući izvješće o Španjolskoj i Švedskoj i to nas dovodi e, bliže e, ispunjenju e, ovog drugog kruga ovog bitnog procesa. Zašto su je ovo tako bitno, to ima e, veliki potencijal za zaštitu ljudskih prava u najtamnijim e, uglovima svijeta. I e, to je rekao kad je nastao novi mehanizam jer to je jedinstvena karakteristika, jedinstveno obilježje kada je i nastalo ovo vijeće kako bi, dakle uvedena je obveza da se periodički izvješćuje E, o pojedinim zemljama i to se detaljno e, češlja e, kako način na koji štite ljudska prava je sada je to široko prihvaćeno i e, zemljama članicama je bitno kakvu ocjenju dobivaju i to je samo po sebi već bitno, ali to nam da, daje i nekakvo mjerilo pojma kojim možemo e, mjeriti napredak i mi se uvijek borimo kako e, mjerimo napredak u zaštiti ljudskih prava i e, kroz ta različite konvencije i ovdje možete e, usporediti e, preporuke iz prvog i iz drugog izvješća i možete vidjeti gdje je postignut napredak ili gdje ima još nedostatak, Recimo u slučaju Fidžija postojala e, je veliki nas razmjera između prvog i drugog izvješća i onda e, Fidžija e, je sudjelovao aktivno u Ženevi je na osnovu prvog izvješća Fidži je ukinuo smrtnu kaznu. Ima i drugih priča o uspjehu i imajmo dakle ovo se skupa na umu. Ono što je ključno jeste da što su ova, ova izvješća sadržavaju preporuke e, koje su bitne, recimo e, e, Sjedinjene države su dobile izvješće prošle godine i bitno je da nađemo sredstva kako pratiti da li se provode te preporuke e, i to ćemo, o tome ćemo još detaljnije raspraviti prije ulaska u treći krug izvješća da se vratim na naš e, zasjedanje. Uslovili smo 25 e, rezolucije, dali smo dva nova mandata za posebne procedure, imenovali smo novog stručnjaka zaštitu ljudi sa albinizom kako bi se zaštitila ova skupina ljudi. Zatim smo imenovali e, izvjestitelja sa, za pravo na privatnost s obzirom na digitalno doba gdje bi on e, zapravo davao smjernice zemljama diljem svijeta kako štititi privatnosti. i imali smo izvjestitelja iz Europske unije, u ovom slučaju Malte, većina dokumenata usvojena konsenzusom, usprkos e, teškim i dugim progovorima, to mislim da je zaista nešto što bismo trebali nastaviti. Dakle, ima da postignemo što e, više konsenzusa moguće, a kontroverza što je e, najviše potrebno. I koherentnost i duh dijaloga i suradnje mora, moramo zadržati. Ja to zovem e, duhom Ženeve. I a, a, ako usvojimo posto rezolucija konsenzusom, onda je to dosta dobar omjer što se tiče eh, tematskih eh, ljudskih prava, recimo eh, prava žena je bila prominentna tema, imali smo tri različite diskusije o tome, uključujući pravo žena na obrazovanje žene u političkim odlukama i nasilje nad ženjama. E, usvojili smo bitnu rezoluciju kako bi se e, osudila e, svako nasilje nad ženama s posebnim fokusom na obiteljsko nasilje. Usvojili smo rezoluciju o diskriminaciji žena i sve to usvojeno konsenzusom. Naravno, vidite da je bilo e, i nekih proturiječnosti i e, nekad je teško e, ostvariti taj konsenzus. Europska unija je će i bila i ostaće siguran sam zagovornik ženskih prava što se tiče situacije u pojedinih zemalja. Postignut je sporazum rezoluciji o Južnom Sudanu djelovalo ispravo kao da konsenzus nećemo moći postići i da ćemo možda morati glasovati, ali na kraju smo ipak postigli konsenzus i mm, e, usvojena je snažna rezolucija i poziva se na organiziranje misije u Sudanu gdje bi se zaista istražilo kako e, stoje e, stanje e, sa ljudskim pravima u Južnom Sudanu i da se uključi u cijeli proces i vlada Južnog Sudana kako bi se ocijenila učinkovitost mjera koje donosi e, vlada Južnog Sudana da bi zaštitila ljudska prava e, i UN će pružiti tehničku pomoć i e, imenovat će posebnog izvjestitelja. Ja bih samo nešto još rekao o tehničkoj pomoći našeg djelovanja često imamo rasprave i je li e, neku zemlju treba staviti pod, razmatrati pod točkom 4 ili pod točkom 10 gdje raspravljamo o tehničkoj suradnji ili točka 4 je točka gdje se govori o teškom stanju u nekoj zemlji. i e, na marginama vijeća se razgovaralo o tom e, koji su kriteriji, da li se odlučujemo za točku 4 ili 10, je li tu postoji politička volja da se unapredi situacija. Ako postoji onda točka 10 i tehnička pomoć su rješenje. Ako političke volje nema onda se e, moramo pozvati na točku 4 i donijeti takvu rezoluciju. Ovo što se Sirije tiče, imali smo opet rezoluciju gdje se e, kaže da je potrebno omogućiti e, e, pristup za humanitarnu pomoć. I, zatim se spominju patnja žrtava na svim stranama i, i baza podataka koju naš odbor ima u Siriji je E, veoma sveobuhvatna i uključujući i imena e, e, navodnih počinitelja kako bismo jednog dana imali osnovu za podnošenje, snošenje krivnje. Situacija u Ukrajini je opet bila na dnevnom redu ta, o toj rezoluciji se glasovalo je e, usvojena je većinom glasova e, i poziva da se e, ispituju nalazi svakog pojedinačnog izvješća. Znate da postoji un misija u Ukrajini koja redovito izvješće podnosi izvješća. Možda bih trebao napomenuti da e, smo pokrenuli još jedan format kako visoki povjerenik e, e, ima dodir sa vijećem, ne samo na redovnim plenarnim sjednicama gdje zapravo visoki pjevojnik dolazi u žene e, i iznosi svoje mišljenje u nekom neformalnim obliku što se događa na terenu i to mislim da je ključno za e, bolje e, akciju na terenu. Dakle, E, ne raspravu o nekoj temi samo tijekom e, sredovnim sjednicama. Što se tiče Bjelarusa, e, obnovljen je mandat specijalnog izvjestitelja za tu zemlju. Zatim, kao što znate i kao što ste pročitali, odbor za istraživanje u Gazi je dalo, da, je dao izvješće i intervjuirani su mnogi svjedoci i žrtve na okupiranom palestinskom teritoriju i e, spominju se mogući e, ratni zločini na obje strane i e, treba uvesti odgovornost za takvu za takva nedjela. Što se tiče e, UN-ove misije, e, o njoj će se raspravljati u 2016. u što se tiče Eritreje. E, izvješće o Eritreji ima 500 stranica gdje se naglašavalo kako se naselje tamo događa koje je zaista kršenje ljudskih prava. Usvojili smo rezoluciju, zatražili smo eh, i da se eh, i dalje prikupljaju objektne informacije o ovoj zemlji, a sada nešto o civilnom eh, društvu i njegovoj ulogi E, kad je, kad je naše vijeće e, osnovano prije deset godina e, i postojala su dva obilježja, dakle izvješća, periodična izvješća, a druga po mom mišljenju i, i mišljenju mnogih promatrača je uloga civilnog društva to je za nas ključna uloga. Ne možemo e, vršiti svoju dužnost kao vijeće ako nemamo civilno društvo kao aktivnog sudionika. Ne samo da daju mišljenje u vijeću, već oni su i zrcalo na tlu, e, na terenu lokalne nevladine organizacije e, s obzirom na ono što odlučujemo. odlučujemo. Mislim da je to ključno i bitno nam je e, e, da e, osiguramo prostor koje civilno društvo ima kako bi se moglo izraziti i u vijeću i postoji se veća tendencija da se taj prostor sužava bilo kući ili onda kada ljudi pokušavaju doći u Ženevu k nama, na naše vijeće i ono što mogu učiniti kao predsjedavajući jeste da marljivo pratimo svaki slučaj odmah za koji čujemo i to činimo i pokušavamo kontinuirano stvoriti konsenzus u vijeću da shvatimo da je civilno društvo dio onoga što činimo, a ne ono što smatramo samo nekakvom zamjenom. To je naravno naša odgovornost, ali isto tako to je vrlo važno i za e, moje predsjedništvo. Dakle, ne želimo da se smanji prostor za civilno društvo, e, već bi zapravo to nešto trebalo biti što štitimo, čuvamo. Što se tiče pogleda prema napred, ako želimo čuvati elemente rezolucije za ljudska prava koje idu van sobe 20 u Ženevi ili opće e, dvorane za opću skupštinu u New Yorku, moramo se pobrinuti da se usredotočimo na utjecaj našeg posla, a ne samo na e, rezultate i mislim da na početku mojeg predsjedništva, e, što, je, što se tiče vijeća za ljudska prava, Za njih imamo tri glavna prioriteta koje imaju veze sa funkcionalnim i institucionalnim aspektima rada. Dakle, kao što sam rekao, jedno je poboljšati odnose između Yorka i Ženeve, dakle institucionalne odnose, uključujući one između opće skupštine i e, veleposlanika za ljudska prava, ali moramo uključiti ovdje i aspekt financiranja, jer kao što znate, e, stup ljudskih prava u UN-u svega ima 3% redovnog proračuna UN-a. To baš nije dobro ako pogledamo stupa e, sigurnosti ili razvoja ili neke druge. Dakle, imamo problem sa financiranjem, visoki povjerenik ima s obzirom na sav posao koji je pred nama. Drugi je prioritet učinkovitost vijeća za ljudska prava, jer na određeni način postajemo žrtve svog vlastitog uspjeha. E, stopa rasta inicijativa, da li rezolucija, panela, posebnih mehanizama, izvješća, e, eksponencijalno raste. E, imamo još stotine popretnih događaja, teško ih je sve ni nabrojati, tako da moramo nešto učiniti što se tiče učinkovitosti. Ne radi same učinkovitosti, već zbog toga kako bismo e, poboljšali učinkovitost, a to je u krajnjoj liniji ono što želimo. Mislim da smo prvih par mjeseci e, napredovali što se tiče odnosa New Yorka i Ženeve, neću ulaziti u detalje, ali mislim da smo određeni napredak ostvarili, usvojili smo i predsjedničku izjavu o učinkovitosti na 29. sastanku sa nekim od ključnih elemenata koji smatram da su važni. E, za nadolazećih šest mjeseci predsjedništva mislim da ćemo se usredotočiti na provedbu učinkovitost na samom terenu. To je dakle po mom mišljenju i osobito u kontekstu trećeg ciklusa kojem se približavamo vrlo važno. Tu bih zapravo stao. Hvala vam što ste mi dali vrijeme i priliku da vam izložim najnoviji razvoj događaja, a sada možemo preći dalje. Da, hvala vam. Hvala vam na ovom sveobuhvatnom pregledu koji ste nam ponudili. Sigurna sam da kolege imaju pitanja, a zastupnica Lohbiler je prva na redu. Evo, hvala lijepo. Sad ću govoriti njemački pa će ići i malo brže. Hvala lijepo gospodinu veleposlaniku i hvala vam na vašoj prikazu rada vijeća. Ujedno vam želimo i čestitati na tome što ste puno, puno stvari pokrenuli. Kada mi gledamo sa ovog našeg stajališta, čini nam se da su ovi UPI-ovi vrlo, vrlo korisni od velike pomoći kad i puno tog su isto tako pokrenuli. Vidite, mi u parlamentu isto na temelju toga mnoge rezolucije usvajamo, primjerice u Saudijskoj Arabiji. Pa onda pogledamo što je ta zemlja prihvatila i koliko se toga primjenjuje od svega što su prihvatili upravo iz interakcije s vama Vijećem za ljudska prava i onda po tome možemo i mi svoju procjenu donijeti. Vi ste na kraju pričali o rezolucijama koje su, kojima su rezultirale zadnje sjednice. Vi znate da je glede Mijanmara naš parlament evropski donio čitav niz rezolucija već, ali ići će i dalje. Ja sad nemam trenutno nikakvih informacija o rezoluciji o pravima Roma diljem svijeta, jer to je nešto što si mi tematiziramo kontinuirano i unutar Evropske unije i izvan naših granica. Možda biste još mogli nešto reći o tome. Zatim ljudska prava migranata, to je isto tako tema koja će biti vrlo važna za naš rad. Mislim da ćemo ove jeseni održati vrlo veliko saslušanje zajedno sa odborom za vanjske poslove, zato što Evropska unija postaje sve slabijom, to je jasno E, i mi znamo da je najsmrtonosnija granica na svijetu trenutno sredozemlje. Ako ne budemo uspjeli kontinuirano, referirajući se i pozivajući se na vrijednosti, naše temeljne vrijednosti koje nas nose kroz cijeli život, ako to ne budemo s tim vrijednostima kao temeljem mogli jednu jedinstvenu politiku usvojiti i primjenjivati prema migrantima koji umiru u sredozemlju, neće biti dobro. A sad me zanima da li ćete na sljedećoj sjednici se još baviti intenzivnije Kambođom, jer to je još jedna Zatim stvar e, koja je tu dosta blizu, gledano geografske, a to je Sjeverna Koreja. Jer već se više puta na Vijeću sigurnosti o tome razgovarala, pogotovo Vijeću za ljudska prava, što se tamo događa je bila je puno zločina koje bi se mogli karakterizirati čak kao zločine protiv čovječnosti. A na kraju mi kao regionalna institucija gledamo i na druge regije. Primjerice što radi Latinska Amerika, Središnja Amerika, oni su već jako daleko došli izgradnje svojih institucija. Međutim, što je sa Azijom? Tu pokušavamo uspostaviti kontakt, ali nismo još dotle došli. Prema tome, kako vi kao Vijeće za ljudska prava radite sa tim različitim organizacijama ili organizacijama u nastanku u raznim regijama svijeta? I na kraju pitanje financiranja, ne znam baš brojke na pamet, ali mislim da je u pitanju 4 milijuna eura koje godišnje bez ikakvih povišica već godinama se daju e, samom, mm, da kažemo, vašem odboru za ljudska prava, ali vi kao vijeće ne dobivate nikako izravno ili dobivate financiranje od UN-a, odnosno kako to izgleda. Mi sada pripremamo za zimu jedno izvješće o tome kako bi trebali pojačati odnose između un i Europske unije. To će biti izvješće na vlastitu inicijativu. Mislim da je to klub zastupnika liberala će biti glavni u voditi izradu tog izvješća, pa bi me zanimalo kako vi, ili vi ste svoje sad nešto o tom pripremate. Henkel. Zahvaljujem gospodin Henkel. Gospodin Henkel. Da, gospodine Rukert, eto. Prošli puta kad smo se susreli, ja sam već radio za međunarodna prava, vi ste još bili političar, a danas je upravo obratno. Vi radite za ljudska prava, ja sam političar. Imam dva temeljnija pitanja. Ovdje sam već godinu dana i donekle sam šokiran određenim elementima aktivnosti ljudskog prava u ovom domu i to bih podijelio s vama i to u dva različita aspekta. Prvi, zanima me da li vi imate isto takve iskustva. Prvi je to što sve više se širi ta definicija ljudskih prava. U ovom domu imamo određene ljude koji se zabavljaju na izlaškoj razini ovim pitanjima pod krinkom ljudskih prava. Da ću vam neke primjere. E, rasprava o pobačaju, naravno legitimna rasprava, ili pitanja zaštite okoliša, također legitimna pitanja. No ne mislim da ljužno e, spadaju u ovu kategoriju. Ili jedan dramatični primjer, otkrio sam u izvješću o ljudskim pravima 2013. da su neki progurali zahtjev da se uvede i porez na financijske transakcije u to izvješće o ljudskim pravima. Što iskreno je po meni skandalozno. Ali eto, to se ovdje dogodilo. Tako da je moje prvo pitanje, dijelite li moju brigu, zabrinutost time što se sve više širi ta definicija ljudskih prava, a na kraju se zapravo kreće protiv samog izvornog cilja ljudskih prava. I drugo pitanje, nešto što već godinama primjećujem, u 55, 57 islamskih država ljudska prava se krše na ovaj ili onaj način. I to osobito kada govorimo o djevojčicama i ženama. I moje pitanje da li na vašoj poziciji se bavite ili bi netko drugi trebao baviti gled intrinzičnim problemima ljudskih prava vezanim uz islamsku vjeru. Zastupnica Veržija. Zahvaljujem predsjednice. Ja sam jedna od onih koji smatraju da su ljudska prava e, nedjeljiva. E, neki ljudi govore da se radi ovdje o produžetku ljudskih prava. No čini mi se da od univerzalne deklaracije o ljudskih, ljudskim pravima ta nedjeljivost je jedna od glavnih karakteristika, a stvari se ne razvijaju uvijek na jednak način e, za sva različita prava kojima se bavimo. Zbog toga mi je vrlo drago što ovo zasjedanje Vijeća o ljudskim pravima se bavi gospodarskim i socijalnim pravima, to je u žarištu, i ispričavam se što sam jutro su zakasnila i propustila početak vašeg govora, ne znam da li ste možda baš to pitanje spomenuli, ako niste ili jeste možda se možete još kratko dotaknuti toga, ali tu konkretno mislim na pitanja koja se tiču prava na stambeno zbrinjavanje i pristup hrani i konkretno što se tiče pristupa hrani, to je jedno od temeljnih, jedan od temeljnih elemenata eh, vezan uz pravo na razvoj u kontekstu ljudskih prava i vrlo je vezano i uz pitanje migracije. Ovaj odbor dao mi je e, zadatak da napravim jedno izvješće o ljudskim pravima u južnim zemljama i također će pratiti vaš rad e, vezano s to i to s velikim zanimanjem. No donekle me brine brine me što vidim taj razdor između zemalja domaćina, zemalja tranzita i činilo mi se da su gradnice mnogo poroznije e, radilo se o sjeveru ili o jugu i rado bih čula nešto više upravo o tome. Vidjela sam vašu rezoluciju o pravima migranata u koji su u tranzitu, no Mm, morat ću se još detaljnije time pozabaviti jer mislim da se upravo to bavi suštinom pitanja države tranzita su upravo one koje se nalaze u e, najnezgodnijim situacijama. Neke od zemalja postaju sve više zemlje tranzita i mene osobno zanima situacija u zemljama Afričkog roga konkretno Sudanu i Eritreji. Mislim da posebni izvjestitelj koji se bavio Eritrejom da je doživio, primio neke prijetnje čak i na samom sastanku Vijeća za ljudska prava, tako da bih rado čula kako će se stvari pokrenuti unaprijed po pitanju Eritreje i kako bismo mogli na tome raditi zajednički. Što se Sudana tiče, Očekivalo bih da je to sastavni dio tema kojima ćete se vi baviti i rado bih čula nešto više o situaciji ondje. Gospodin Bašir ima riječ. Prije svega ispričavam se što sam zakasnio par minuta. Gospodine Reka, zahvalio bih vam što ste nam se danas došli obratiti e, nakon zatvaranja redovitog zasjedanja Vijeća za ljudska prava. I spomenuo bih vam e, pitanje osoba bez e, državljanstva kao jedno pitanje kojim se osobito bavim. Imam dva konkretna pitanja o tome. Prije svega u studenom prošle godine pokrenut je globalni akcijski plan UN-a kako bi se smanjila, smanjio broj takvih apatrida u nadolazećih deset godina. To smatram valjanim ciljem, ali jasno je da bez političke volje e, nacionalnih dionika i drugih multinacionalnih organizacija, ovaj cilj je prilično optimističan, da blago kažemo kakve konkretne aktivnosti biste vi predložili koje bi Europska unija mogla poduzeti kako bismo se nosili problemom uh, osoba bez državljanstva u trećim zemljama i da li će ovo pitanje ponovno biti stavljeno na dnevni red Vijeća za ljudska prava. Još jedno pitanje o konkretnoj grupi uh, jednoj Biharijima kao što znate, ova zajednica koja potječe iz Indije živi u vrlo nesretnim uvjetima u Bangladešu već nekoliko desetljeća i službeno njihov status apatrida je trenutno riješen jer su dobili mogućnost e, da dobe državljanstvo u Bangladešu, međutim e, postoji još uvijek cijeli niz problema visoki predstavnik za ljudska prava rekao mi da im postoji više e, Biharija nego Rohinga koji žive na brodovima. I da li UN nešto radi što mi možemo učiniti kako bismo im pomogli? E, da li su nužne neke dalje pravne promjene u Bangladešu ili se jednostavno radi o provedbi postojećeg zakonodavstva? Hvala. Zahvaljujem zastupnica Weber. Zahvaljujem na prezentaciji. Moram reći da nisam vaš pobornik vijeća za ljudska prava, veliki obožavatelj moja nevoljkost što se tiče podržavanja te strukture vezana je uz to kako je ona stvorena, koji je njen sastav, koje je njeno porijeklo. Osobno moram reći da imam velikih problema sa prihvaćanjem toga da zemlje koje su poznate po izuzetnim kršenjima ljudskih prava e, sjede upravo u ovom vijeću i procjenjuju situaciju ljudskih prava u drugim zemljama. I moje pitanje je da li biste mogli smisliti neki mehanizam za to koje bi se zemlje prihvaćalo u vijeće za ljudska prava UN-a. ali moram i samo kratko reagirati na ono što je rekao moj kolega. E, Nekoć sam na sveučilištu predavala teme ljudskih prava i svojim studentima sam uvijek objašnjavala da e, nedjeljivost ljudskih prava je jednaka kao i univerzalnost ljudskih prava. I sviđalo vam se ili ne neka od ljudskih prava, jednostavno ih morate prihvatiti. Da li građanska, politička, tako i socijalna, gospodarska, kulturna. I ne mogu zapravo shvatiti kako se pitanje pobačaja, barem kada se radi o životu majke ili o posljedicama silovanja, incesta, kako se te stvari e, ne mogu smatrati ljudskim pravima kako one ne bi utjecale na ljudski e, dignitet, dostojanstvo pa i zdravlje žena. Zahvaljujem. Ako se još netko želi javiti za riječ, molim vas e, dignite ruku. what I heard, even though I did arrive in a, few minutes late and I want to thank you for the invitation to, to be... Zahvaljujem na što sam od vas uspjela čuti, iako sam par minuta zakasnila. Ja predsjedam izoslanstvom za Palestinu i na jednom od naših posljednjih sastanka pročitali smo vaše izvješće od 24.6. o situaciji u Gazi i na temelju prvog čitanja mogu reći da pozdravljam rad na sastavljanju ovog izvješća. na donekle sam bila razočarana time što je u Gazi poginulo preko 3,5 tisuća ljudi i od samog početka moram reći da osuđujem sve napade odakle god oni dolazili, no, u izvješću gotovo da se ne radi razlika između tih napada, iako ste spomenuli obrazce napada koji su bili jasni, dakle napad na rezidencijalne zgrade i pogibiju cijelih obitelji, nismo čuli da je došlo do ovakvih napada na svu sreću od strane palestinaca u Izraelu. I zabrinulo me to što međunarodna zajednica odlučnije djeluje i dopušta malo više prostora onima koji su prekršili međunarodno pravo i mogući radni zločini o kojima govorite i stvarni radni zločini koje su, je tribunal spomenuo na svom e, iz, izvanrednom sastanku, čini mi se da su u nekoj mjeri razvodnjeni onime što stoji u vašem izvješću. Dakle, time sam razočarana. I rad bih čula nešto o tome da će vjetski povjerenik u ožujku 2016. novo izvješće sastaviti koje se bavi provedbom rezultata i bilo bi lijepo čuti i o tome kako se sastavlja to izvješće. Hvala. Very Auken. Zastupnica Auken. Ja sam jedna od potpredsjednica iz u Palestinu Neću ponavljati što je rekla moja predsjednica. Mislim da smo bili u određenoj mjeri iznenađeni time da su stvari stavljene na istu razinu. No ja bih se ovdje usredotočila na ono što ste rekli o nevladinim organizacijama. Imamo sve veći broj primjera gdje nacionalne nevladne organizacije se blokira Barbara je spomenula što se jučer dogodilo u Kambođi sa zakonom protiv nevladnih organizacija koji je usvojen. I spomenula bih i što se događa u jedinoj demokratskoj državi na Bliskom istoku Izraelu. Oni sada promiču jedan zakon koji je trenutno u proceduri i koje nacionalne organizacije, organizacije ukoliko dobivaju podršku iz inozemstva, ne mora se raditi niti u iznimnim količinama novca, trebalo bi ih e, označiti kao strane agente i trebali bi biti registrirani i njihovi e, novine bi trebali izlaziti kao novine stranih agenta, što je vrlo blizu zločincima jedan od predstavnika vladne stranke su predložili da bi trebali na svojoj odjeći čak nositi znak kako bi se te, te ljude moglo identificirati. To, ta mi priča zvuči poznato iz povijesti. I šokantno je tako nešto čuti danas. E, Izrael, još uvijek ga smatram demokratskom državom, e, doista moramo biti snažni e, u našim stavovima naspram onih koji imaju bolju situaciju od nekih drugih. I znam da su oni vrlo kritični naspram un to je također sastavni dio rasprava. I ne znam kako ćemo se ovime pozabaviti, ali ukoliko organizacije poput Pencelema i Breaking the Silence e, budu ušutkane, e, šutkane u njihovom radu, tada smo doista u vrlo, vrlo teškoj situaciji rado raduje čula što ćete učiniti, dakle, osobito naspram naših prijatelja. Thank you very much, uh, Mrs. Post. Hvala lijepo, sada gospođa Post. Hvala lijepo. Ja bih uh, poduprla ovo što je malo prije rekla kolegica Weber. Naime, da kad je govorila o pravima žena i pravu žena na vlastito tijelo. To je jedno od temeljnih prava i sloboda žena. 2015. godine bi stvarno, mislim, trebali moderno razmišljati u jednom ipak modernom društvu u kojem živimo o tim upravo temeljnim pravima. I jako sam zainteresirana za ovu rezoluciju o Romama, o kojoj je već gospođa Lochbiller govorila, spomenula je. Mi govorimo o vrlo teškim situacijama, ružnim situacijama, o zločinima. Međutim, pitanje je što činimo za prevenciju. 3% za UPR, to je jako malo. Mislim da bismo trebali proaktivnije nastupati kako bi spriječili e, daljnja takva teška kršenja ljudskih prava mi tom smo obvezni učiniti kao političari, ali i kao građani. Pa bih voljela više čuti o prevenciji. Hvala. Dobro. A sada će gospodin veleposlanik dobiti riječ, imali ste jako puno pitanja na koja sad možete odgovoriti. Puno hvala na vašim pitanjima. Mislim da ću se ipak držati engleskog. I e sad s obzirom na sve što je pitala Barbara Lohbih bila i naravno vaše pitanje isto tako bilo u vezi Roma. Mi nismo u lipnju usvojili rezoluciju o Romima, ali smo imali interaktivnu raspravu sa posebnim zaslanikom za prava manjina uključujući tom prilikom i prezentaciju koja je iznesena, upravo tada je održana prezentacija o stanju Roma. A osim toga smo i raspravljali tom prilikom o sve prisutnijem fenomenu e, anticiganstva ili jednog antiromskog raspoloženja. Mi nismo to u rezoluciji usvojili, ali je to bilo apsolutno u fokusu naše pažnje glede stanja u Kambođi. Mi smo na 28. sjednici u Ožujku nominirali posebnog izvjestitelja za stanje ljudskih prava u Kambođi i očekujemo vrlo brzo njegov prvo izvješće o tome. U pitanje Sjeverne Koreje. Mislim da je to upravo egzemplarno primjer, egzemplarni primjer kako mogu stvari dobro funkcionirati na relaciji vijeća e, za vijeća sigurnosti i vijeća za ljudska prava UN-a. Vi znate da smo imali izvješće Sjeverne Koreje koje smo e, koje je bilo, imamo jedan apsolutno otrežnjujući do posljedice jer su se pokazali i opisani su strašni slučajevi kršenja ljudskih prava i to je onda dalje postalo na vijeće sigurnosti zato što su se tu govorilo i o stvarima koje ugrožavaju mir ne samo u zemlji to je, nego u čitavoj regiji, jer obično su ljudska prava i mir vrlo usko povezani. A osim toga je tu bilo i elemenata koji su bili zanimljivi za Međunarodni kazneni sud koji bi trebao se uključiti kada se treba pozvati na odgovornost same počinitelje najgorih kršenja ljudskih prava koji podrazumijevaju teške zločine. Ako i kako moguće pozvati ih na odgovornost. Prema tome to u slučaju Sjeverne Koreje više bio pitanju i u okvirima neke procedure, jer mi za sad još nismo došli do konkretne realizacije. Međutim, mi imamo za sada jednog posebnog izvjestitelja i ured visokog povjerenika je otvorio u Seulu jedan poseban ured za njega kako bi se mogla nadzirati situacija u Sjevernoj Koreji iz Južne. prvi put mislim da je ministar Sjeverne Koreje došao jedan na našu sjednicu u Ožujku i kako bi neke stvari objasnio kojim se stavljaju na teret. On me nije uvjerio, nije uvjerio ni ostale ali na mnogo načina e, smo pokušali razmotriti tu situaciju i raspravljali o njoj. E sad, u odnosu na ostale regije, mislim da je to vrlo relevantna stvar, jer e, ono što obično čini naš predsjednik Vijeća za ljudska prava, obično dolazi na plenarnu sjednicu u Strasburu i tu se obraća i govori o ljudskim pravima trenutno, ja sam bio prošli tjedan u Yorku na glavnoj skupštini i tamo smo govorili o mehanizmima za zaštitu ljudskih e, prava. Mislim da je ideja da se to spoji sa regionalnim mehanizmima za zaštitu ljudskih prava i da se onda zapravo izdaju zajedničke poruke o tome kako je, koliko je potrebno da civilno društvo bude involvirano u ono što mi radimo, da bude dio naših napora. Glede veza između UN-a i Evropske unije, tu nemam nikakvih posebnih preporuka koje bi vam ovog trenutka mogao dati na put, ali mislim da je pitanje subsidijarnosti, načelo subsidijarnosti, vrlo bitno, tako da se stvari rade na jedan komplementaran način, trebaju se nadopunjati do apsolutno idealnog cijeloga, nikako ne biti, niti se duplirati napori, ali, a najmanje da radimo kao u jednoj kompetitivnoj situaciji konkurenata. Tako da moramo zaista uvijek iznova sam naglašavati koliko je važno da se radi zajedno na miru, sigurnosti i razvoju kao tri glavna stupa koji napokon nose i glavnu zaštitu ljudskih prava, a to će se na predstojećem samitu posvećenom ljudskih prava isto tako razmatrati. pitanje gospođe Henkel je također bilo vrlo relevantno i vrlo legitimno. Naime, da se pitamo da li postoji jedno preveliko širenje pojma ljudskih prava. Neki čak da smo tu previše nejasni, da ima previše definicija. Neki čak govore da idemo na atomiziranje čitavog tog pojma, ne samo fragmentiranje. I mislim da je to potpuno legitimno pitanje, jer ne samo od Bečke deklaracije od 1993. nego i u biti mi imamo potpunu ravnopravnost između građanskih političkih prava s jedne strane, s druge strane socijalnih i kulturnih prava tu ne treba biti nikakvih zabona, ali ono na što ste se vi referirali, to je, mislim, bila polazak od onog da se od općenitog do onog vrlo konkretnog i pojedinačnog i recimo na rubu, na marginama vijeća se e, govori o tome od prava djeteta do prava na igru. To je isto tako vrlo legitimno. Ni to niko ne zabranjuje ali pitanje je naravno diferencijacije gdje prestaje ljudska prava, a gdje postaju preopćenite stvari. Ja zapravo za sada još nemam nijednu jedinstvenu usvojenu definiciju koju bi vam mogao dati, ali mislim dok su postoji jedna apsolutna izbalansiranost između građanskih političkih prava s jedne strane i druge strane socijalnih i ekonomskih prava, dotle nismo u kritičnom području, dotle je okej. Zatim, puno pitanja je tu bilo u vezi islamskih država i prava žena u islamskim državama. Jedna stvar je posve jasna. Moramo zadržati, dakle u svim zemljama članicama Ujedinjenih naroda, univerzalnost ljudskih prava. Jer ono što mi vidimo svakodnevno je različito tumačenje ljudskih prava u raznim zemljama. I to čak i prema, dakle, kad dolazi do onog što mi smatramo kršenjem ljudskih prava, to dakle, prema tumačenju ljudskih prava dotične zemlje gdje se to dogodilo, možda i uopće nije bilo kršenje ljudskih prava. Prema tome načelo oko kojeg moramo dogovoriti s svim zemljama i to ne samo dakle u deklaraciji iz Beča iz 93. Ono što moramo dogovoriti sa svim zemljama da je univerzalnost ljudskih prava potpuno bespogovorna i neprijeporna. I kad govorimo o njihovoj implementaciji, onda to mora biti na isti način. Ali očito, kad razgovaramo s pojedinim pojedincima, vidimo da oni uopće više ne vjeruju u univerzalnost, jer implementira ili tumače ta ljudska prava na način koji se nama ne samo ne sviđa, nego se ne uklapa u ono što mi smatramo da je univerzalno važanje ljudskih prava. Tako da mislim da je bolje za ljudska prava da se, to je naravno da političko pitanje, to je sasvim jasno, mora se na političkoj razini do kraja debatirati, ali važan je za ovaj kontekst to pitanje i mislim da to treba dogovoriti i primjenjivati univerzalno jer univerzalno važan. Mi inače imamo vrlo, vrlo osjetljiv balans, ravnotežu u našem vijeću između onog što zovemo sloboda vjere i uvjerenja s jedne strane i postoji rezolucija o tome i s druge strane borbe protiv vjerske netolerancije. Naravno, tu su različiti interesi u pitanju. Jedna skupina zemalja je jako zainteresirana recimo za borbu protiv vjerske netolerancije, a naravno postoje čitav niz još zemalja koje su opet jako zainteresirane za zaštitu slobode govora, slobode mišljenja, slobode izražavanja, ali i slobode vjere. I tu su vrlo često u sukobima sa islamskim državama. A to je isto tako jedna posljedica toga da ne vrijede ljudska prava univerzalno u svim zemljama i ne tumače se jednako kako bi trebala. Naravno, mi s jedne strane ćemo pojačavati socioekonomska prava, s druge strane civilno-politička, bez obzira kako možemo vrlo često i nevidljivim putevima i diskretno. A to se odnosi posebno na problematiku migracija. Možda ćete trebati proučiti našu rezoluciju, vjerojatno izvješće François Crepoa, našeg posebnog izvjestitelja. O toj temi pitanje Eritreje, kakve su prijetnje, e, prijetnje iznesene kada su njihovi predstavnici u Ženevi bili, bilo im je priječeno čak i u hotelu i to je bilo neprihvatljivo i švicarska policija se tu bila uključila i čuvala ih. Zatim Sudan je na dnevnom redu, imamo nekoliko rezolucija koje su u vezi Sudana usvojene, naravno Južni Sudan, dakle cijeli Sudan i posebno Južni Sudan. Zatim pitanje nemanja državnosti. Što je s ljudima koji nema, ne pripadaju, nemaju nikakvo državljanstvo? To je jedno od naših pitanja kojim se bavimo, pogotovo i na 26. sastanku, 26. zasjedanju našeg vijeća. I glavni tajnik se isto tako pozabavio tim pitanjem. Mi u cijelosti podupiremo UNHCR u njihovom globalnom akcijskom planu da prvo daju prvu zaštitu ljudima koji nemaju državljanstvo nikakvo i mislim da je Guterres tu krenuo s jednom jako dobrom kampanjom da podigne i dakle da taj problem osvijesti i ljudima, dakle digne razinu svijesti o tom problemu diljem svijeta i mi apsolutno podupiremo tu kampanju. Zatim ovo što ste govorili o Behariju, mislim da moram pogledati još jedan puta koje je stanje naših rezolucija u vezi Beharija. Jedna stvar je jasna. Ja sam siguran da je to apsolutno uključeno u, u PR Bangladeša i Mijanmara. Teško da je i jedno od tih velikih, teških pitanja se uspjelo sakriti ili izmaći našoj pozornosti vijeća za ljudska prava. Što se tiče sastava Vijeća za ljudska prava, 47 država članica je tu zastupljeno. U našim osnivačkim dokumentima piše da se moramo svemu ravnati prema najvišim standardima poštivanja i zaštite ljudskih prava. Dakle, zemlje kada pristupaju su već preuzele stanovite obveze a zatim svakog studena u studenog u New Yorku ulazimo u izborni proces. I vi znate da se naši mandati uvijek na jesen u New Yorku na generalnoj skupštini UN-a produžavaju. Međutim, to je ona generalna procedura na glavnoj skupštini koja onda glasa. I to je naravno jedan isto tako i rezultat političkih različitih odvagivanja i razmatranja. Međutim, sve zemlje koje se žele učlaniti, koje žele pristupiti vijeću UN-a za ljudska prava, oni moraju preuzeti sve te obaveze, da će naravno obvezati se da će poštivati ljudska prava i čuvati najviše standarde poštivanja ljudskih prava i zatim podvrnuti se stanovitom skriningu da se vidi kako je njihovo civilno društvo i kakve su njihovi ngo ovi i tako dalje. Što se tiče izvješća o sukobima u Gazi od prije godinu dana. Moram naglasiti da je to potpuno neovisna komisija za istragu radila. Prema tome, to nije naše direktno vijeće za ljudska prava. Mi smo bili samo platforma ili da kažemo krov iz kojeg je ta komisija radila, potpuno neovisno i od potpuno neovisnih stručnjaka koji su na tom radili. I sad e, ne znam kako neki ljudi ga percipiraju za sada nedovoljno uravnotežen, neki smatraju da je vrlo uravnotežen, ali barem su mediji za sada procijenili i pozivali se pritom i na različite stručne izvore, da je ipak ovo izvješće koje je sada dovršeno izbalansiranije e, nego što su to bila prethodne izvješća o istrazi tih zločina tijekom oružanih sukoba u Gazi u pojasu gazu u Palestini prošle godine. Zatim, mislim da je bilo pitanja o NGO-ovima. Mi bi trebali učiniti sve što možemo kako bi ojačali NGO-ove, nevladine organizacije i zadržati ih e, u samom vijeću za ljudska prava, dakle njihov angažman i zatim se pobrinuti da ne trpe nikada odmazde u situacijama ako su se angažirali da nam daju informacije o stanju ljudskih prava pa potom doživjeli različite akcije ili operacije ili različitu odmazdu od strane vlasti u toj zemlji ili nekog drugog, kao što je to primjerice bio slučaj u Eritreji. Dakle, mi ih moramo se angažirati da im pomognemo. I kad govorimo o tome, ja, mi smo i glavnom tajniku govorili kako izgledaju te različite akcije odmazde i zatim da mi uzvratimo iz UN-a kako bi zaštitili one prvobitne organizacije i kako bi metodama i mogućnostima UN-a ipak spriječili da se njima osvećuju sustavi ako su sudjelovali i davali informacije o ljudskim pravima. Hvala lijepo gospodinu veleposlaniku, želimo se zahvaliti na svemu što ste ovdje iznijeli, hvala vam na vašem radu vi zapravo vodite, predvodite ovo vijeće za ljudska prava sa UN-a sa sjedištem u Ženevi. Jasno je da je jedna od vaših zadaća da i vašeg tima suradnika da se sve odluke koje se donose tako pripreme kako bi se usvojile ili konsenzualno ili barem jednom e, vrlo uvjerljivom većinom. Mislimo da postoje velike regije u svijetu koje imaju puno prostora i puno moći ali sasvim drugčije poglede na najbitnije i najtemeljnije stvari od nas ovdje. I mislim da je vrlo teško između tako različitih pogleda naći jednu ravnotežu i dalje raditi. A mislim da vi, gospodine veleposlaniče, sa svojim timom to sjajno obavljate. Radujemo se vašem sljedećem dolasku u naš odbor i hvala vam lijepo sad. Bueno, seguimos con nuestro plan de trabajo. Onda sad nastavljamo prema našem dnevnom redu. Ovo je bilo vrlo zanimljivo. Gostovanje našeg veleposlanika. No, sad moramo preći odmah na sljedeću temu, a to je zaštita škola i sveučilišta od vojne uporabe tijekom oružanih sukoba i objašnjenje smjernica koje je globalna koalicija za zaštitu obrazovanja od napada izradila. Dakle, to je kratica te globalne koalicije GCPEA. GCPA. Pa bih sada do ministru iz Norveške, Hans Bratke, do ministru, dakle zamjeniku ministra vanjskih poslova e, iz Norveške, gospodinu Bratkeu da riječ koji je e, tu inicijativu vodio naprijed. Puno hvala na ovoj velikoj časti koju ste mi danas dali priliku da vam predstavim nešto što je toliko bitno norveškoj vladi, a to je zaštita škola od vojne uporabe tijekom oružanih sukoba. Da Dozvolite da vam samo objasnim malo pozadinu. Napadi na obrazovne institucije od, su se od 2009. do 2014. najmanje 70 država događali. Od onda je taj broj samo e, eskalirao. Rezultat je bio da je 37 milijuna djece diljem svijeta ostalo bez prava na školovanje. U nekim državama je odlazak u školu postao stvarno jedna opasna stvar za djecu. Škole bi trebale biti mjesto nade i učenja, a ne mjesto straha školovanje bi trebalo davati djeci osjećaj normalnosti, nadu i izgraditi različite vještine i znanja koje bi ih osposobili da žive samostalno i ostvare svoju budućnost. Osiguravajući škole danas, mi ćemo osigurati jednu prosperitetniju budućnost ne samo za djecu nego za cijeli svijet. Zbog toga moramo držati pravo na edukaciju čak i u situacijama oružanog sukoba. Poznavši ključnu važnost edukacije i za politički, ekonomski i socijalni razvoj, Norveška je povećala svoje investicije u obrazovanje kao i u hitne situacije gdje je došlo do sukoba. Naravno, to je uh, zahtjevalo jedno jako, jako obvezanost da se zaštite škole od napada. I zbog toga smo posebno pokušali mobilizirati međunarodnu zajednicu na nove napore kako bi upravo zaštitili djecu i škole od, u, oružanim sukobima. Najnoviji napadi na škole i sveučilište su tako pokazale potrebu za najjednostavnijim smjernicama kako se ponašati u oružanim sukobima. Zajedno s Argentinom smo prošle godine promovirali te smjernice za ponašanje u situacijama napada na škole i obrazovne institucije tijekom oružanih sukoba. Mi smo taj e, proces, vali Luzin proces, u kojem smo razvili te smjernice i unutra u njemu je sudjelovalo čitav niz država. Koalicija je u travnju 2014. predstavila nacrt svojih smjernica u Ženevi. Norveška i Argentina su odlučile nastaviti i dovršiti taj posao. Na kraju, dovršivši smjernice, mi smo i došli do deklaracije o sigurnim školama, koja predviđa veću obvezu država da se zaštite škole od napada. Konsultacije koje smo nakon toga vodili, nakon predstavljanja našeg nacrta tog teksta, završile su u svibnju. Nakon toga smo u Oslu organizirali veliku konferenciju koja je kojoj su djelovalo predstavnici više od 60 država, zatim čitav niz NGO-ova iz cijelog svijeta, predstavnici Međunarodnog crnog križa i UN-a. Dakle, deklaracija o sigurnoj školi je politički napor, trud da se ojača ško, zaštita civila, pogotovo djece u sukobima i zaštite obrazovne institucije od takvih napada. O, te smjernice su zapravo jedan neobvezujući akt, ali dopunjaju međunarodno pravo koje regulira ponašanje u oružanim sukobima prema civilnim institucijama, posebno školama, djeci, nastavnom kadru i ostalim civilima. Oni će biti jedan zapravo vrlo jak dopunska alatka u tim humanitarnim naporima. Mi se nadamo da ćemo sa tim smjernicama i našom deklaracijom o sigurnim školama tu napraviti jedan bitan iskorak u ovakvom svijetu prepunom e, oružanih sukoba, ali sada da kratko prođem tu deklaraciju. S početka se govori o vojnim e, sukobima i napadima na civilne institucije, posebno škole i učenike. I zatim se ukazuju koji su dobrobiti ako se zaštite te civilne institucije, posebno škole. Nakon toga se naglašava važnost nastavka edukacije, bez obzira na oružani sukob. I potom se ukazuje na konvenciju vijeća e, i međunarodno pravo koje govori o zaštiti civila oružanim na posebno djece. U deklaraciji se spoznaje važnost međunarodnog prava, uključujući obveza da, se, da ne postoji nekažnjivost, da se okonča pita nekažnjivost. Smjernice iz VADE i trebaju zaštititi škole obrazovne institucije od vojne uporabe u oružanim sukobima. Ponavljamo da smjernice nisu opravno obvezujuće, ali su to je zapravo jedan materijal i smjernice prikupljene na temelju primjera iz dobre i najbolje prakse. One nas i navode na suradnju usku kako bi osigurali škole. I također se moramo složiti sa sljedećim točkama. Prvo, koristiti smjernice u nacionalnim razmjerima i unijeti je u nacionalne zakone. Zatim pozivaju nas na prikupljanje relevantnih podataka, istraživanje svih e, navoda o kršenjima istih prava i poduzimanja adekvatne akcije, zatim potpora obrazovanju, sigurnom obrazovanju, zatim tamo gdje je obrazovanje prekinuto jer su škole uništene ili slično, da se ponovno te škole, institucije izgrade, da se nastavi podupirati rad UN-a na tim pitanjima i na kraju da se u, redovnim, u redovnim razmacima razmatra napreda koji je postignut. U Norveškoj smo mi već u cijelosti primijenili te smjernice i što se tiče našeg sudjelovanja u međunarodnim akcijama, kao i u tome da se recimo vidi što je sa zgradama koje su uništene u vojnim, zbog vojnih sukoba na ratnim područjima i da se vidi koje su recimo zgrade iz e, obrazovne svrhe privedene vojne svrsi ili me čak dualno korištenje kako bi se i tu aktivirali. Mislimo da će kompletno praćenje i provadba tih smjernica provedba u nacionalno zakonodavstvo zaista učiniti obrazovanje školske institucije sigurnijima. Za sada je još uvijek taj deklaracija otvorena i do sada je jedan čitav niz država podupro i pristupio je da kažemo, ali oni koji su već pristupili trebaju prije 1. kolova za ove godine početi primjenjivati. I mi govorimo, to nije, dozvolite da podsjetim, to je tek početak procesa ova deklaracija. Naš konačni cilj je naravno kompletna zaštita škole i, i obrazovanja u područjima sukoba i kod oružanih sukoba. Mi želimo da djecu koja idu u školu budu mali simboli napretka i nade, a ne da budu hodajuće male, male uh, simboli tuge, jada i očaja. Hvala lijepo. Sensibilización de Save the Children. A sada riječ ima gospođa Ana Sastra. Thank you. This, to thank this committee. Kao prvo e, zahvalila bi se odboru i što je prihvatio da raspravljamo o ovakvoj bitnoj temi. Naša organizacija je vodeća E, organizacija za zaštitu djece i mi smo svojim programima e, doprli do mnogo milijuna djece. E, ovo je iznimno bitno pitanje jer prijeti obrazovanju vojna uporaba škola je široki fenomen u većini zemalja gdje postoji ratni sukop i među kojima 26 zemalja u prošlom desetljuću. E, svi su rabili škole i druge obrazovne ustanove u vojne svrhe. E, rabili su i kao barake, e, operacionalne stožere, zatim skladišta oružja, zatim centra za ispitivanje i centra za regrutiranje. Oni su među ostalim uporabili i e, e, ustanove za visoko obrazovanje, ali i dječje vrtiće u vojnu, u, za vojne svrhe. E, to se dogodilo recimo u Siriji i ostalim e, ratnim e, zonama. to sve skupa e, utječe na dječje pravo na obrazovanje. Nekad vojnici samo preuzmu cijele škole i, i učenice ne mogu ući u škole, a, no često vojnici samo rabe neke dijelove zgrade, recimo ili igralište ili samo e, određene prostorije i e, tako su djeca izložena napadima e, od strane vojnika. Stoga je bitno da se zaštite obrazovna ustanova tijekom ratnog sukoba jer tako i vojna obrazovna ustanova može postati vojni cilj E, prisutnost oružanih e, vojnika e, u obrazovnoj ustanovi povećava vjerojatnost da se djeca regrutiraju kao vojnici, a djece, dje, djevojčice i mlade žene izložene su seksualnom uznemiravanju, e, e, urušenje e, takvih obrazovnih zgrada i razmještanje učenika i učitelja može imati dugoročni utjecaj na generacije djece. Dječa, djeca će u manjoj mjeri završavati školu i prema nedavnom milenijskim razvojnim e, ciljevima, odnosno izvješću koje je u sklopu toga objavljeno e, i broj djece koja ne ide u školu povećalo se e, sa 30% na 36% ove protekle godine. Dakle, škola odraž, malo ublažavaju psihološke e, štete od rata, zatim štite djecu od e, krimčarenja i stoga je iznimno bitno da djeca imaju pristup na kvalitetno obrazovanje i to je temeljno ljudsko pravo. E, i to je ujedno i osnova za obnovu i omogućuje da djeci e, da steknu, vješti, steknu vještine i da njihove e, zajednice prosperiraju nakon sukoba ali i tu se i djeci, učenicima omogućuje nekakva vrsta normalnog života daleko od, od ratnog sukoba i zato podržava podržavamo akciju povjernika Stiljanidesa na nedavnom e, samitu u Oslu gdje se kaže da će 5% hitne pomoći ići na obrazovanje i, e, kako bi se zaštitile e, obrazovne ustanove tijekom ratnih sukoba je namjera koja je ovdje očita i udruže, stala se globalna koalicija i stoga e, je norveška vlada najavila da će voditi države u e, nacrtu i provedbi tih e, smjernica i to je sve rezultate višegodišnjih pregovora i to će također biti tu će se, uključiti, tu će se uključiti i e, časnici u vojsci, zatim planeri e, vojnih akcija e, i oni će biti osvješteni o potrebi da izbjegavaju škole vlade, posebice ministarstva obrane će E, e, ugraditi u svoju domaću politiku i u vojnu doktrinu potrebu za zaštitu obrazovnih e, ustanova i zatim još nešto o smjernicama. One ne predlažu promjene međunarodnog prava, one ga poštuju, one nisu pravno obvezujuće i smjernice imaju namjeru da promijene ponašanje kako bi se bolje e, zaštitile obrazovne ustanove u doba sukoba i kako bi se e, smanjila uporaba takvih obrazovnih ustanova u vojne svrhe. I one se temelje na onome što se može postići i e, zna, uzimaju u obzir da u, e, treba naći pragmatično rješenje u vrlo teškim okolnostima. Neke e, stranke već to primjenjuju i provode takve smjernice. Smjernice su osmišljene za sve stranke u radnom sukobu i namijenjene su e, i državama i nedržavnim strankama u e, oružanim sukovima. Nadamo se da će ove smjernice biti sredstvo biti državnim i nedržavnim organizacijama diljem svijeta koje su u programima praćenja E, stanja u ratnim zonama. Drago nam je što je parlament e, nas podopro e, posebice u najnovijoj rezoluciji o Južnom Sudanu. Nadam se da možemo računati na vašu podršku zajedno sa državama kako bismo potaknuli sve stranke u ratnom sukobu da slijede naše smjernice. Mi smo na kritičnom raskrižju nedavno usvajanje deklaracije o sigurnim obrazovnim e, ustanovama je dobro polazište. Više od 60 država bilo je na konferenciji u Oslu. E, više od 47 država potpisala je deklaraciju o sigurnim obrazovnim ustanovama, a e, mi molimo sve da te smjernice provode i da ih uključuju svoje vojne doktrine i svoje planove kako bi e, kroz lanac zapovjedi uporabili te smjernice i, e, i sljedeći nam je e, fokus količina odnosno način na koje su ove smjernice primijenjene We also card for the support of... E, hvala e, ovom odboru i parlamentu što je zagovarao ove smjernice i što ih je podopro e, zemlje članice koje još nisu potpisale deklaraciju, njih potičemo da je potpišu i e, molimo e, zapravo vojne zapovjednike diljem svijeta da učine sve kako bi se spriječila militarizacija obrazovnih ustanova. Europska e, unija treba gledati da zaštiti obrazovne ustanove i stvori ih oze mira u ratnim zonama. oni koji e, nude pomoć trebaju kod e, trebaju u zemljama u kojima vlada ratni sukob e, poticati da se provedu smjernice i da se izbjegne militarizacija obrazovnih ustanova međunarodna zajednica i e, treba e, priznati da e, je militarizacija odgojnih i obrazovnih uspanova dio vojne taktike diljem svijeta i da to treba zapravo krši ljudsko pravo djece na obrazovanje. Svi učenici trebaju sigurne škole gdje mogu učiti bez straha. Hvala lijepa. Muchísimas gracias. Ahora los... Eh, A sada dajem riječ kolegama ako imaju komentar. Gospodine Panceri, izvolite. Eh, hvala eh, na prisustvu. Hvala gostima što su došli i E, hvala na svim informacijama koje ste nam dali u, sklop, e, rasprave u sigurnim školama. E, I složit ćete se sa mnom da, da to nije poznato pitanje na globalnoj razini. Ako imamo 96 raz, raznih slučajeva gdje se to dogodilo proteklih godina gdje su obrazovne ustanove bile upotrebljene u vojne svrhe, onda je to zabrinjavajuće i e, e, moramo e, se time pozabaviti i to hitno sa stajališta učitelja, ali i učenika koji su zapravo E, stavljeni na prvu crtu bojišnice i stoga moraju napustiti obrazovanje jer škola ne može više raditi i mora zatvoriti vrata. Stoga je bitno da razmotrimo ovo pitanje i da vidimo što možemo učiniti. Većina zemalja je potpisala e, i usvojila smjernice i pitam se ima li još nekih područja na kojima bismo mogli surađivati, možda moramo uh, ojačati e, pravo na obrazovanje e, i u bilateralnim i multilateralnim kontekstima. Moramo naglasiti važnost e, poštivanje ljudskih prava i to Europska unija pokušava postići posebice u ratnim zonama, a ono što je iznimno bitno i ne znam hoćete li se složiti e, mnom ili je li vam to relevantno, ali moramo shvatiti da su škole e, namijenjene obrazovanju e, u najširem smislu te riječi. Dakle, škole odgajaju članove civilnog društva, i možemo li imati e, e, e, rezolucije gdje se naglašava da su škole dio čovječanskog ljudskog nasljeđa i možemo li možda UN može donijeti neku rezoluciju o tome jer ovi problemi su vrlo ozbiljne i škole su veoma iznimne bitne u tom kontekstu e, pravo na obrazovanje je neotuđivo pravo svakog pojedinca i moramo učiniti sve e, učiniti e, da se to i poštuje prije nego što riječ e, danem, e, dajem, e, na, dam našim gostima, zamolit ću kolega, kolego Jerga Šrajdera da govori u ime vanjske službe za djelovanje. Mi pozdravljamo ovu inicijativu i hvala na prezentaciji. Vjerujemo da je zaštita škola Eh, i obrazovnih ustanova eh, veoma bitna i eh, radimo na mnoge načine po ovom pitanju i pratimo kako se primjenjuju smjernice i raspravljali smo u vijeću u radnoj skupini za ljudska prava i neke zemlje članice su potpisale i usvojila ove smjernice. Po, nastavit ćemo pratiti ovaj proces i mi ćemo e, ćemo naglašavati i govoriti o ovim smjernicama recimo na našim e, ob, e, programima za obuku i recimo mi smo pozvali e, pripadnike Human Rights Watcha e, da nam pojasne još e, više o ovome. Hvala, ovo je bitno pitanje. Hvala. Riješ dajem našim gostima. Izvolite. Thank uh, Hvala. Predsjedavajuća, hvala na komentarima, samo da kažem par stvari. Da, ovaj dokument koji je iznimno bitan i moramo privući još eh, više članica Ujedinih naroda da ovo potpišu. Imamo 47 članica koje su to potpisale, ali trebamo prikupiti još članica. Zatim eh, moramo se sredotočiti na postupak revizije i zemlje koje su usvojile ovu deklaraciju moraju to i zaista provoditi i moramo paziti da to ne ostane mrtvo slovo na papiru. Drago mi je da ste naglasili važnost obrazovanja. Moja vlada smatra obrazovanje ljudskim pravom, ali i sredstvom za e, ekonomsko, ekonomski razvoj. Imali smo e, summit u Oslu gdje su bila i komisija i zemlje članice EU-a na vrlo visokoj razini i usredotočili smo se na određena pitanja od kojih je jedna bila obrazovanje u humanitarnim krizama i kao što sam rekao Želimo da se, sva, da se 4% sve humanitarne pomoći posveti e, obrazovanje. E, znamo da e, djeca provode mnogo vremena u izbjegličkim logorima i njima je potrebno obrazovanje i to hitno treba riješiti a i ne treba odgađati i mi smo povećali postotak norveška humanitarna pomoć e, za obrazovanje iznosila oko 3%, sada iznosi oko 8% i, sad, to, i tako vidite kako smo pridali važnost obrazovanju u kriznim e, situacijama. Gospođo Sastra, izvolite komentar. E, ovoga što ste rekli, da, posve ste u pravu. Akcijski plan e, i za ljudska prava e, je izvrstan instrument. Možda se mogla reći nešto još konkretnije, ali ovo, to je izvrstan instrument za provedbu ove inicijative. Govori se e, o bitnom aspektu, to je zaštita djece. To je e, osnovni motiv kod programa koje mi provodimo mi smatramo da ne smije biti između e, programa za obrazovanje i upravo suprotno kada da se radi o pravima djece e, onda se preko obrazovnih institucija i škola e, mnogo učiniti postoji tu e, i program za prehranu i zaštitu zdravlja. Tako škole postaju centri zajednice u, kojem se samo nauči školsko gradivo. potrebe djece e, nisu posve pokrivene i stoga je bitno da mi se potrudimo e, da ne, nemamo samo programe, već da zaista pazimo na očuvanje prava djece e, škole. Trebaju biti mjesta čovječnosti i to o tome e, e, govori e, i naš rad jer nama je bitno da poboljšamo uvjete za djecu kako bi ona stekla priliku da žive u sadašnjosti, ali i da im osiguramo bolju budućnost i za to se mi zalažemo. Samo još jedna primjedba koji sam već ranije rekla gospodinu ministru da sve što e, se tiče manjka škola, e, govorilo se o izbjegličkim logorima, škole trebaju biti siguran prostor e, i, on, i što kad nema škola, to su cijeli naraštaj djece koje pate što se može učiniti kako bi se dobila sigurna škola. Je li to moguće u mjestima u kojima škola uopće nema? E, i što učiniti na mjestima gdje uopće nema tih mirnih e, mjesta za škole. Možda bismo i to trebali uključiti u raspravu što učiniti kako bi djeca imala sigurne prostore za učenje u situacijama u kojima e, su e, dugo vremena izbjeglice. Da, upravo ste, vrlo je to važno. I ove su dvije stvari međusobno se nadopunjuju, dakle ukoliko postignemo što želimo kroz naše smjernice, možda će nam biti lakše nositi se sa izbjeglicama i raseljenom djecom, jer možda ćemo riješiti neka pitanja. Dakle, nakon što se smjernice na odgovarajući način provedu. Broj raseljene djece je prihvaćen poput izbjeglica u određenim centrima, u zajednicama su i zapravo nisu na pravilni način identificirani, tako da im je teško pristupiti bilo kakvom obrazovanju, to im se ne nudi na odgovarajući način i zemlje koje ih često prihvaćaju imaju svoje vlastite probleme, to je slučaj sa Sirijom. Dakle, neke od zemalja koje uzimaju velik broj izbjeglica zapravo niti nemaju e, mogućnosti za pobrinuti se za svoju djecu, kamoli za e, djecu koja su raseljena, prognana i kako bi se za njih pobrinuli. Hvala, ja se slažem u potpunosti sa onim što ste rekli. Moramo imati na umu da danas velik broj djece ne provodi samo kratko vrijeme u izbjegličkim e, logorima, već odrastaju ondje i tamo će dobiti svo obrazovanje koje će dobiti. Danas imamo 37 milijuna djece diljem svijeta kojima je njekan pristup obrazovanju. 59 e, ukupno milijuna djece koja ne pohađa školu. Iako se ne bavimo obrazovanjem sa djecom koja su u kriznim situacijama, do vodimo se u opasnost da u velikom broju, mnogo, velikom dijelu svijeta stvorimo te izgubljene generacije što ne možemo prihvatiti. Hvala vam, zahvaljujem na ovoj inicijativi i vašem radu. Svakako ćemo vas podržati na kako god možemo. mi radimo i na svojim vlastitim inicijativama, na svakako mislimo da bi e, bilo dobro uputiti ovo pitanje vijeću. I na taj način bismo mogli dobiti države članice, njihov pristanak da preuzmu obaveze u dolazećim mjesecima. Dakle, pomno ćemo pratiti e, ovaj rad i razvoj događaja. Hvala što ste došli.

Bueno, vamos a empezar a... Dobro. Mislim da možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena stajališta o trenutnoj situaciji što se tiče ljudskih prava u Kambođi. Parlament je prošli tjedan svoju rezoluciju, ali već smo se unaprijed bili dogovorili da ćemo raspravljati sa nevladnim organizacijama o stanju u Kambođi. Tako da je danas s nama Gael, gospođa Gael Sepulcre koja će nam se obratiti o situaciji u Kambođi iz svojeg stajališta i govorit će o novom zakonodavstvu pravo pravu udruživanja, nevladnim organizacijama, ljudskim pravima i slobodama. E, gospođa Kek, prva imate riječ, ispričavam se napred izgovoru vašeg imena. ispričavam se, nisam siguran da li je ovo vaše ime ili prezime. Dame i gospodo, hvala vam na tome što ste mi pružili priliku da se danas vratim. Također bih se zahvalila e, na rezoluciji koju ste usvojili, a koja se tiče ozbiljnih prijetnji, slobodi izražavanja i okupljenja u Kambođi. Vaša briga je opravdana. U budućnosti predloženi zakon o udruživanju i udruženjima i nevladnim organizacijama, vjerojatno bi me sprečio da dam bilo kakve izjave o situaciji u Kambođi i zapravo ovo bi mogao biti posljednji put da se sastajemo. E, taj zakon Lango jučer je svojem nacionalnom vijeću u odsudstvu opozicijske stranke. E, Razlazi za to su jednostavni, kriteriji za registraciju u zakonodavstvu su vrlo nejasni, predlaganje i stavlja nacionalnu sigurnost, tradiciju, kulturu, javni red i političku neutralnost e, prije svega otvaraju vrata bilo kakvim e, proizvodnim odlukama o zatvaranju nevladnih organizacija ili udruženja i u ovom trenutku nužno je reći da civilno društvo nije neprijatelj vlade e, niti kamođanskog naroda. To je je ono jedan partner u nužnom dijalogu između društva i vlasti i treba bi biti najvažniji partner za bilo kakvu politiku razvoja društvenog ili gospodarstvenog. Iz tog razloga drastično smanjenje slobode izražavanja i druživanja bit će vrlo eh, bolan politički potez. Uz to, uzavši u obzir postojeći ustav, građanski zakonnik i kazneni zakon, Lango ne samo da je beskoristan, već i neustavan. Zakon o nevladinim eh, udrogama je štetan, beskoristan i zapravo krši Ustav Kambođe i međunarodna sporazuma o ljudskim pravima. Lango krši međunarodne sporazume o ljudskim pravima i Ustav Kambođe, uključujući mirovni sporazum iz, iz Pariza koje su potpisale četiri eh, stranke eh, uključene u kambođanski sukob 1991. godine sa 18 zemalja u UN-u. Međunarodni pakt o e, međunarodnim političkim pravima ICCPR koje je Kambođa ratificirala 1992. i Kambođanski ustav u svojem 1993. govori da bi kraljevstvo trebalo poštivati sve sporazume koje se bave međunarodnim ljudskim pravima. Primjerice članke 31, 41, 42. Lango je dakle beskoristan s obzirom da građanski i kazneni zakon i drugo zakonodavstvo koje se bavi borbom protiv trgovine, krijumčarenja terorizma i slično su svi na snazi i dostatni da reguliraju aktivnosti nevladinih organizacija ili drugih udruženja i da omoguće e, gonjenje kriminalnih činova kada i ukoliko do njih dođe štetan je zbog toga što će spriječiti bilo kakav pozitivan doprinos civilnog društva, rastu i također će u budućnosti biti hendikep bilo kakvom usklađenom i održivom e, gospodarskom i socijalnom razvoju. Ovo su najvažniji primjeri ovog štetnog e, trenda. Prije svega, Lango nameće nužnu registraciju svih domaćih i međunarodnih udruženja i nevladnih organizacija. Nejasna definicija udruženja mogla bi zapravo uključivati sve organizacije, e, grupe ili grupe participacije koje dolaze zajednice, pa čak i velike međunarodne organizacije. Nadalje, ministarstvo unutarnjih poslova imaće će potpunu diskreciju nad tim registracijskim procesom i odobrenje ili neodobrenje registracije može biti podložno političkim razmatranjima. Registraciju se može prekinuti zbog toga što se smatra da bi takva organizacija mogla naštetiti javnom poredku ili nacionalnoj sigurnosti, nacionalnom jedinstvu, e, kulturi ili tradiciji kambođanskog društva. Treće, Lango zabranje bilo kakvu aktivnost neregistriranih udruženja ili nevladnih organizacija koja se može kasniti, kazniti sa preko 1220 dolara, čak do 2500 tisuće američkih dolara ili može biti čak e, kazneno gonjena. Četvrto, nema administrativnog pravnog lijeka u slučaju da Ministarstvo unutarnjih poslova donese odluku e, o neodobrenju i međunarodne organizacije također nemaju nikakvo pravo na priziv. Nakon registracije, sve domaće i međunarodne organizacije potpast će pod nejasnu definiciju da održavaju političku neutralnost vlada će moći ovu odredbu koristiti kako bi ukinula iz registracije bilo kakvu organizaciju koja eh, izvješćuje ili kritizira eh, sistem. Novi nacrt zakona je ovu odredbu i uklonio. Tako da zapravo se sada brani eh, registracija udruženjima e, kojima se e, koje se raspustilo da ikada više se organiziraju. Nadalje, Lango može dati ovlasti vladi da ukine bilo kakve memorandume razmijevanja sa međunarodnim organizacijama i prekine bilo kakve aktivnosti u Kambođi bez e, valjanih razloga. I konačno postoje striktne odredbe koje ovlašćuju vladu da revidira provodi reviziju aktivnosti i financija nevladnih organizacija i traži ih da sve informacije o vodstvu i financijskim sporazumima e, podnese vladi. Zaključno danas je Kambođa na raskršću u svojoj povijesti, nakon 25, skoro 25 godina, nakon Pariškog mirovnog sporazuma koji je prekinuo vjetnansku okupaciju i građanski rat i nakon strašnih tragedija koje su uništile ljudske resurse Kambođe, u ovom trenutku nedostatak vještina, stručnosti i sposobnosti da se dalje razvije zemlja još uvijek je vidljiv dok političke stranke eh, prolaze kroz formiranje kulture dijaloga, bilo bi nedosljedno usvojiti zakon koji će civilno društvo lišiti mogućnosti da sudjeluje i doprinosi tom društvu. Eh, na kroz svoj doprinos za organizacije, nevladine organizacije, udruženja i grupacije mogu poboljšati kvalitetu ovog dijaloga i pomoći izgradnji političkog e, jedinstva kraljevstva. U 21. stoljeću gdje je postalo nemoguće vladati zemljom bez doprinosa javnog društva, uništavanje mogućnosti da se pozitivno kritizira bi bio jedan korak unazad. Popločio bi put novim tenzijima, tenzijama sa javnim službenicima, radnicima, poljoprivrednicima, mladima, drugim grupacijama, čak i budističkim svećenicima. Također bi stvorilo sumnju e, u međunarodnoj i bacilo sjenu na stvarne namjere e, vodstva Kambođe. Konačno insistiram na činjenici da, s obzirom da civilno društvo i vlada jedni i drugi žele postići održivu održiv razvoj, trebali bi na tome raditi zajednički i ne smatrati jedni druge neprijateljima u nepristanom sukobu. Hvala vam mnogo na pažnju. Zahvaljujem. Sljedeća govornica. Hvala, hvala što ste mi dali riječ. E, FIDH očito dijeli stavove koje smo čuli, postoji cijeli niz problema e, uzrokovanih ovim novim zakonom o slobodi okupljanja i utjecaju na nevladine organizacije znatan. E, većina međunarodnih nevladnih organizacija i lokalnih e, je izrazila svoju zaprepaštenost ovome, kao i stručnjaci iz UN-a i drugih organizacija, iz Europske unije također. I zbog toga je ovo zakonodavstvo nešto što je se suprotstavlja uspostavljenim međunarodnim standardima, uključujući međunarodnim sporazumima i građanskim i političkim pravima, a Kambođa je potpisnica mnogih od tih sporazuma. Europska unija nije samo promatrala, već je se bavi ovim pitanjem i ovim zakonodavstvom od samog početka i analizirala je dokumente vlade još od 2008. godine, tako da Europska unija je zapravo intervenirala u smislu svojih kontakata sa nacionalnom skupštinom i komentirala je o situaciji sa nevladnim organizacijama. To se sve cijeni jer sve što je Europska unija učinila zapravo je ono što se očekuje na međunarodnoj razini. Rezolucija parlamenta također je u skladu sa dosadašnjim radom i ovo što je prošli tjedan usvojeno eh, je vrlo dobro i u potpunosti se osredotočuje upravo na ovo pitanje. To su dakle sve koraci koje je poduzela Europska unija, ali nisu na plodno tlo pali jer ovaj zakon je u svakom slučaju usvojen i ono što sada moramo je pogledati eh, opasnosti koje ovo otvara u budućnosti i način na koji se možemo s tim zakonom nositi. dakle, u smislu prepreka koje će stvoriti građanskom društvu u Kambođi. E, on neće riješiti nikakve probleme, samo će stvoriti dodatne jer proizvoljna pritvaranja, korupcija, e, neovisnost pravosuđa, kvaliteta upravljanja, to su sve pitanja i područja u kojima će doći do problema e, proizvoljna hapšenja su također jedan problem i mislim da smo svi svjesni ove situacije već duže vrijeme. Lokalne zajednice bore se svaki dan da zadrže svoju zemlju. koja im je često konfiscirana, a borci za ljudska prava se suočavaju također s velikim poteškoćama. Dakle, mnogo je toga potrebno učiniti, vi ste toga sami svjesni, nedavni slučajevi zlostavljanja i dodatni problemi su lijep pokazatelj činjenice da dolazi do jedne situacije sukoba i ravnateljica FIDH je navodno pokušala izvršiti pritisak na pravosuđe, no oslobođena je tih optužbi i ona je zapravo osudila proizvoljna hapšenja nekih seljana. I također postoji dostatna dokumentacija da se podrži njene izjave. No kao što možete vidjeti postoji cijeli niz problema i pravo je pitanje što parlament i Europska unija mogu učiniti kako bi nam pomogli da nastavimo raditi na ovim pitanjima u Kambođi. E, ono što bih ja rekla je da nastavite raditi upravo ono što radite, analizirajte dalje sve ove probleme, pokušavajte izvršiti pritisak, otvarajte ova pitanja, e, osnažite svoje aktivnosti u svim ovim područjima što više možete. Što se tiče zapljene zemlje, to je nešto što je nije još niti daleka riješeno prošle godine to i osam takvih slučajeva e, zapljene zemlje se dogodilo, 10.000 obitelji, 50.000 osoba e, su bile žrtve toga i dva slučaja detaljno pratimo, jedan se tiče plantaže šećera, a drugi kaučuka. I ti slučajevi su još uvijek otvoreni, bezuspješno ih pokušavamo riješiti, slali smo otvorena pisma o tome, vjerujem da ste nešto toga i sami vidjeli. Dakle, mi i dalje vršimo pritisak, no to je doista Sizifu posao. Kad bih morala dati preporuke o tome što učiniti, ja bih rekla da nastavite raditi ovako, imajte Kambođu i dalje na vrhu svog dnevnog reda, kao i do sada. Imajte na umu razne rokove koji će uskoro početi istjecati, primjerice Vijeće o ljudskim pravima u rujnu bi trebalo donijeti rezoluciju o Kambođi i zamolili bih molim da se pobrinete da jezik koji će se u rezoluciji koristiti bude snažan. E, pozabavite se svim ovim pitanjima sloboda, kupljenja slobode, izražavanja. To je sve od ključne važnosti. Novo zakonodavstvo očito ima snažan utjecaj na slobodu okupljanja i vlasništva nad zemljom, tako da bismo voljeli tu djelovati, a smjernice koje su nedavno usvojene u UN-u su kvalitetne, a voljeli bismo i da posebni zaslanik UN-a e, i da ostane svoje dužnosti, da se njegov mandat obnovi kako bi, se kako bi dalje mogao pratiti situaciju na terenu. Također povjerenik za ljudska prava će dobiti izvješće o pitanju smanjenja raspoloživog prostora koji će se baviti time kako upotrebiti najbolje prakse. Dakle, uz vam će doći do jednog događaja koji će organizirati Europska služba za vanjsko djelovanje i koji će pokušati okupiti Europsku uniju i nevladine organizacije da se pozabave ovim pitanjima i da vide što se zajednički može učiniti. Dakle, koordinacija sa službom za vanjsko djelovanje bi bila dobra, prisustvo parlamenta bi bilo od velike važnosti i nadamo se da ćete moći e, istaknuti ono što je do sada postignuto, kao i ono što nije. I ukoliko nam pružite svoju podršku, E, tako će se naš glas snažnije čuti, a parlamentarci nam svakako mogu pomoći i s nekim drugim sličnim pitanjima, primjerice zbog čega ljudi na najvišoj razini u civilnom društvu ne govore protiv ovog zakona i kako e, možemo zauzeti naš pristup razvoju koji se temelji na ljudskim pravima. I to je zapravo dvojaki pristup. S jedne strane pruži se podrška najranjivijim skupinama koji se suočavaju s najvećim poteškoćama u zadržavanju svoje zemlje i sličnim i nadalje e, praćenje programa od strane predstavnika građanskog društva. Hvala lijepo. Pa onda Jean-François Cortin ima riječ. On je šef našeg izaslanstva za Kambođu. A nakon toga još idemo dalje. Izvolite. Hvala lijepo, predsjedavajuća. Sad ste me malo iznenadili. Ja zapravo uopće nisam mm, računao s time da tu trebam nešto govoriti, ali dobro, mislim da je sve što je prezentirano već vrlo eh, bilo opsežno i da je sve kazano. A što se tiče ovih zakona, e, koji su, evo da kažem, moje osobne dojmave, mene je jako pogodilo što taj zakon koji e, predviđa taj Lango zakon o, registraciji NGO-ova i svih udruga u Kambođu, što je tako brzo prošao čitavu parlamentarnu proceduru. Iako smo mi bili u kontaktu sa različitim našim partnerima u Kambođi jer nismo to očekivali da će to biti tako brzo i da će se to tako nametnuti brzo. Vjerojatno sad u pitanju je tumačenje zakona, kako će se on provoditi. Meni se u tom kontekstu jedna stvar čini posebno važna. Naime, one nevladine organizacije i udruge koje se time bave, koje su do sada registrirane u Kambodži bez obzira bila nacionalne i međunarodne, ostaće registrirane i ne moraju se ponovno registrirati. Dakle, nema opasnosti da će njih skinuti sa popisa dozvoljenih udruga i nevladinih organizacija. Znači, to nije obveza po ovom novom zakonu. Ali trebamo to imati na umu i pratiti daljnju situaciju, kako će se to dalje razvijati, da ne bi došlo do nekih e, loših tumačenja kojima se zloporabi taj novi zakon. Zatim još jedna stvar. Vi ste ovdje spomenuli ovo otimanje zemljišta. Tu postoje po meni tri važna aspekta. Jedan, za našu vanjsku službu i našu delegaciju Europske komisije u Kambođi je to upravo taj fenomen vjerojatno prvi prioritet u dijalogu o ljudskim pravima koji vode s kambođanskim vlastima. Mi pokušavamo intervenirati na tri razine, strukturnoj, dakle kroz strukturni dijalog koji vodimo sa vladom i partnerima za razvoj i o s njima razgovaramo o tom problemu zemljišta. Imamo i vrlo, vrlo bliske odnose sa vladom i tu raspravljamo o provedbi jedne direktive iz 2012. kojom bi se eventualno poboljšala ta situacija tla i zemljišta u Kambođi i pitanje vlasništva zemljišta, te i evaluacije svih koncesija koje je vlada dala na korištenje zemljišta koja nije imala nominirane vlasnika, jer to jesu ti problemi. Mislim da smo tu zadnjih godina postigli stanovite napretke. A i e što se tiče evaluacije ovog ekonomskog aspekta tih koncesija, dakle u kojoj mjeri je to, ta komercijalizacija kome od koristi i kud vodi. Mislimo da smo došli do toga da se već neke stvari, neke koncesije žele nanovo podijeliti. Zatim drugo, specijalna problematika tih koncesija na tlo, pogotovo tamo gdje se uzgaja šećerna trska, Dakle, to nas je jako okupiralo, angažiralo zadnje vrijeme u Kambođi i tu smo napravili neke napretke. Nismo još naravno na kraju svojih napora, ali tu smo i jednu radnu skupinu ad hoc osnovali za to koja će se i dalje baviti upravo tim da je jedan način mehanizma za konzultacije obitelji koje e, se bave tom vrstom poljoprivrede i mi smo sad u onoj fazi da vladu vladi pomažemo, asistiramo da može stanovite revizije do sada podijeljenih koncesija i do sada dodijeljenih prava na zemlju e, da to provede. Dakle. Zatim, veliki prioritet je dati potporu u tim sukobima oko zemljišta pogođenim malim farmerima. Inače, s Kambođom i drugim evropskim partnerima, ali i nekim evropskim zemljama kao što je i Švicarska, upravo radimo na izradi zajedničke strategije o razvoju u Kambođi, a glavna stvar, dakle, e, da kažemo ono, srž, u srži tog našeg plana će biti ljudska prava i dobro upravljanje, good governance. I mislim da će to isto tako biti jedna vrlo zanimljiva rasprava koja je diskusija koju ćemo voditi sa njihovom eh, vladom. Hvala ljema. A sada gospođa Lohbihner. Hvala lijepo i hvala na preporukama koje ste vi dali i opisu stanja. Ja imam sad nekoliko pitanja. Dakle, uz ovaj zakon Langoa koji je jučer tako brzo usvojen, imamo i nekakvu perspektivu budućih zakona kojima koji se bave sindikatima i borbom protiv kibernetičkog internetskog kriminala. I meni se sad već ovako čini da će ta dva zakona kada se budu usvojili zapravo podkapati i erodirati neke demokratske standarde. Što vi mislite o tome? Općenito, što mislite kako se demokratske strukture razvijaju u Kambođi? Zatim, čini nam se prilično ohrabrujućim vidjeti kako, je, kako se razvila jedno živahno i aktivno civilno društvo u Kambođi. A sad, kao što ste i vi rekli, cilj bi nam trebao biti da vlada zapravo prihvati objeručke i preporuke i kritiku koja dolazi od civilnog društva kako bi dalje mogla razvijati svoje kambođansko društvo. Pa zbog toga je više nego žaljenja vrijedno da sve ove intervencije iz Europske unije ili zemalja članica, pa i našeg parlamenta, jednostavno, unatoč svemu tome, Dakle, unatoč svim tim preporukama koje stižu, e, de facto i čak i unatoč svemu što čuje od vlastitih nevladinih organizacija, unutar Kambođe, a kambođanske vlasti mnoge stvari jednostavno kao da ne čuju, oglušuju se. A zatim, madam, vi ste govorili o tome da ovaj zakon e, će proizvesti još velikih problema u borbi protiv korupcije i u borbi za uvođenjem pravne države dakle vladavine prava na svim razinama i u svim sektorima države. Mislim da je e, upravo to problem sa pravnom državom i smanjio rating Kambođe na popisu uređenih država, da kažemo demokratskih u državi, na mjesto debelo preko stoto na svjetskom popisu. Mislim da je u siječnju prošle godine se tako donesena vrlo loša evaluacija, da nije bila stanja i zatim da nije bilo nikakve istrage smrti i ubijanja različitih ekoloških jednog ekološkog aktivista 2012. pa čak nije ni istraga nikakva pokrenuta. Prema tome postavlja se veliko pitanje kako izgleda ta vladavina prava, ta pravna država Kambođa i u kojoj mjeri je pravosuđe uopće neovisno. Mislim da to treba uzeti više u obzir kad se razmatra stanje ljudskih prava, to je nedjeljiva veza između naravno pravne države i poštivanja ljudskih prava. A od vas sam, inače hvala vam da ste se javili, mi smo u Pnom Penu upravo od vas naučili, shvatili iz vaših e, prikaza šta se događa sa koncesijama za zemlju, pogotovo za ove specijalno određene za uzgoj šećerne trske. E, mislim da je tu bila jedna evropska e, korporacija koja je bila u to ne znam više kako i ali pitanje je da li je sad u Velikoj Britaniji se zbog tih raznih nepravilnosti u vezi sa djelovanjem te korporacije e, na tom uzgoju šećerne trske u Kambođi kod ovih spornih koncesija, da li je onda Velikoj Britaniji pokrenuta jedna istraga i da li se to procesuira već ili ne. Zatim, parlamentu je možda ćemo u budućnosti se potruditi da malo intenziviramo svoj rad na ovom cijelom setu pitanja i problema vezanih za Kambođu. Možda da prvo odgovorimo na ta pitanja, onda ćemo gostima dati riječ. Hvala lijepo na vaše pitanje. Dakle, da, u tu citavu priču sa Trskom je jedna evropska kompanija bila umješana ali ona više nije evropska jer je ona otkupljena od Amerikanaca, pa je američka. Ali u jednoj od naših zemalja članica postoji jedan sudski, sud, dakle procesuira se ta situacija, ali koliko sam shvatio, maknuto je iz procesuiranja išlo se na jednu vansudsku nagodbu. Ali mislim da to ovisi o tome kako će izgledati još jedna dubinska revizija cijelog tog poslovanja, pa će o tome ovisiti onda do kraja kako će se ta sudska nagodba postići. Hvala lijepa, gospođa Hvala što ste me pitali za ovu zakonsku situaciju u Kambođi. Dakle, kao što znamo, jučer je usvojen ovaj zakon o registraciji svih udruga iako oporba nije u tom opće sudjelovala, jer u Kambođanskom nacionalnoj skupštini u našem parlamentu imate glavne dvije stranke samo koje su zastupljene. Imamo vladajuću stranku i oporbu se napija. Oporba, oporbena stranka se napija, uopće nije bila jučer u parlamentu, bojkotirala je izglasavanje tog zakona, to znači da je zakon, sporni zakon, usvojila samo jedna stranka, vladajuća stranka u Kambađe. I naravno to isto E, Poredviđa i još posebno, zakon koji je vrlo restriktivan, treba regulirati e, situaciju sindikata. Za sada normalno je bilo da se sindikati mogu osnivati u Kambođi uz dozvolu Ministarstva rada. Ali ako ovaj nacrt o kojem ste govorili, to je sljedeći na dnevnom redu parlamenta, onda će tu biti vrlo, vrlo restriktivno da se može osnovati sindikat, mora imaju ti odmah recimo 20% potpisa u naprijed e, do broj, dakle minimalnog broja budućeg članstva na lokalnoj razini. A isto tako će biti puno kompliciranije e, i napraviti federaciju recimo sindikacije. A da bi konfederacija se osnovala mora imati deset federacija koje će biti unutra, a one moraju imati dakle sindikate koji su već unaprijed donijeli potpise članstva i gotovo članstva. Dakle, vrlo teško i restriktivno da će se moći osnovati. A s druge strane će vlada tražiti polačanje posebnih pristojbi i sada su već morali uvesti jednu vlastitu pristojbu da bi mogli se s tim nositi, a to je kad uzmete u obzir niske prihode u Kambođi, onda je to jako upitno da li će uopće imati ikakvog člana sindikati. Prema tome sve je tako napravljeno. Zatim, govorili ste i o pitanju e, ovog Nečugutija, dakle to je e, ekološki aktivist koji je stradao i dalje tu istraga pokrenuta i da se to procesuira ali osim njega 2012. imamo od 1994. do 2012. je 12 novinara ubijeno po bijelom danu i to onako potpuno su likvidirani na mafija način i nijedan počinitelj nije nikada priveden licu pravde. A osim toga imali smo i tri poznata sindikalca, sindikalista koji su tako su u tom periodu Uh, ubijeni na, u, po bijelom danu i nikad nitko nije pronađen niti je ništa procesuirano. Dakle, vidite to što se tiče uh, vladavine prava u Kambođe Ali osim ovog imamo isto tako i zakone koji se pripremaju za o poljoprivredi, o telekomunikacijama, o svemu ostalom. I ako oni prođu, pogotovo ovaj zakon o poljoprivredi, onda mislimo da će zakon o poljoprivrednim koncesijama i davanju zemlje na obradu biti potpuno arbitražno u rukama jedne male vladajuće klase. I s time će se situacija jako pogoršati. Zatim spominjali ste ovo što je na snazi od siječnja 2014. E, naime, radnici su e, prosvjedovali pred tvornicama tražeći 177 dolara, naime da dobiju višu plaću, ali da dobiju 177 dolara mjesečno kao minimalnu plaću radničku skupnom penu, ali to je zbog velike inflacije, onaj minimal, minima minimum, dakle onaj apsolutno minimalni iznos kojim će jedna osoba teško živjeti, a li cijela obitelj. I tražili su bolje uvjete rada. Nakon toga je policija na dakle to se sve događa u siječnju ove godine, 2014. Puca na njih, ubija pet ljudi, jedan čovjek je nestao i ne znam koliko je ranjeno, a 23 ih je uhičeno tada. A da uopće nisu imali nalog za uhićenje. E, oni su nestali, odveli su ih na neko mjesto koje je bilo vrlo daleko na granici s Vjetnamom imamo jedan zatvor koji se zove CC3. Tamo su ih oni zatvorili, dakle do tog mjesta, do tog zatvora logora obitelj uopće nije mogla doći e, i tamo su ih držali. To je stanje, da kažemo, e, pitanja vladavine prava, pitanja Kambođe kao pravne države i pitanje neovisnosti pravosuđa u Kambođi. To je još uvijek jedno bolno i otvoreno pitanje. Hvala lijepo. A sada reći dajem kolege Panceri. Vrlo kratko, jedna primjedba s moje strane. La di dimostra che <laughs> siamo in presenza di un paese vidimo da eh, su ovo vrlo zabrinjavajući razvoj i ovo je zemlja koja ni u kom slučaju nije demokratska i, i e, sukobi e, traje već 40 godina i to je nešto e, što je strašno. Dakle, moje e, osobno mišljenje e, je da je to zaista e, teško o, uz ono što smo čuli i danas. Mislim da postoji kultura nekažnjivosti e, ondje teško je znati kako pristupiti tom problemu jer ne znamo kako ćemo ga ta, riješiti postoji e, e, percepcija da sve što je došlo iza crvenih mera je bolje, ali rekao bih e, nešto što je kao prvo komentar, a drugo je piše pitanje. Što se tiče tumačenja ovog zakona, osuđujemo ga i osuđujemo e, restrikcije demokratskog prostora. To pokazuje da e, će nevladinim udrogama biti veoma teško nitko neće moći izraziti svoje mišljenje i mislim da bi bilo e, dobro da djelom što je brže moguće i da uspostavimo nekakav mehanizam potpore. Naravno, e, postoji oporba u Kambođi i da je dosta učinkovita e, u svojim okvirima, ali stvarnost što se tiče same Kambodža to je jednostranačka država e, i tamo nema demokracije, ali htio bih čuti vaš e, komentar. E, biste li htjeli odgovoriti na to? Juste manqué la deuxième question. <laughs> Oprostite, možete li ponoviti drugo pitanje? Da, pitanje gospodine Pancerija. E, dobro. E, gospođa Kek će odgovoriti na drugo pitanje. Rekli ste e, da e, ne treba okljevati i zakoni koji je donesen je vrlo nedorečen i to je u prošlosti već činjeno da se naprosto donese zakoni ljudi su se uhičivali e, i e, zakoni su takve da ljudi ne znaju što ih očeka ako budu uhičeni. Osim toga, e, zakon nije razmjeran. Bilo je drugih zakona koji su mogli e, biti iskorišteni jer kriminalizacija i teške kazne su naprosto e, visoke. Kek se osvarnula na primjedbe o pravnoj državi. To je za nas osnovni problem jer radi se o pravu na okupljanje E, o pravnoj državi i izražavanju mišljenja, ali i pravo da se ostvare gospodarski coljevi u Kambođi. E, mi smo ovdje e, prvi davatelj pomoći i e, što se tiče pitanja postupka i moratorija 2012. i pitanje transparentnosti gospodarskih koncesija koje su dane. To još nije razrašenjeno. Koncesije se mogu prodati i evropska poduzeća ih mogu kupiti i Europska unija ovdje treba biti uključena što se tiče e, e, svađe oko šećerne trske. Tu postoje još otvorena pitanja. Rekli ste sami da e, se biljke ispituju, ali nemamo referenci, nemamo vremenske rokove ne znamo kako se izračunavaju isplata i što je sa ilegalnim koncesijama koje se ilegalno daje, daju i narod mora dobiti priliku da im se vrati tlo. I pitanje je kakvu ulogu ima civilno društvo u ovom procesu, ovaj novi zakon. Sve ovo dovodi pitanje. pitali ste e, je li Kambođa e, e, jednostranačka država, šta o tome smatram imamo u nacionalnom parlamentu dvije stranke imamo oporbu, ali sve zakone koji se donese e, treba, za to treba 50% plus 1, a mm, glas oporbe se ne ne računa i zakon Lango je jučer e, donesen sa 68 glasova e, vladajuće stranke. Oporba je bojkotirala jučerašnje donošenje zakona, ali to e, vladajuću stranku nije zanimalo. E, bilo je još zakona koji su doneseni bez prisustva oporbe ukupno tri i to pokazuje e, da kako vlada kontrolira pravno, pravnu vlast nema e, razdvajanja vlasti u Kambođi kako je to propisuje Ustav izvršna i zakonodavna vlast nju kontrolira e, vladajuća stranka a me, vladajuća stranka kontrola i medije gotovo sve e, televizijske kanale i e, da bi privatna tvrtka mogla dobiti e, licencu kako bi i oporba imala svoj glas, ali e, problem oporba nije imala dovoljno novca za otvaranje TV kanala u Kambođi je vrlo teško govoriti o više stranačju onako kako je e, utemeljeno ustavom. Imamo dvije stranke, ali e, zakon je e, donosi gotovo samo jedna stranka. Čak i za izglasavanje nepovjerenje potrebno je 50 plus 1 glas i zato vladajuća stranka to može obaviti sama, vjerujemo i bojimo se e, da se pravo na sindikalno udruženje ili e, zakon o kibernetičkom kriminalu ili poljoprivredni zakon, e, taj te će zakone vladajuća stranka sama donijeti. Što se tiče propisa o tlu, ja se slažem s kolegicom, to je veliki problem jer 63% e, bradivog zemljišta e, dano je u koncesiju e, privatnim poduzećima. Da, Sedamsto tisuća stanovnika je potjerano sa svoje zemlje postoje mjesta gdje su onda smješena, ali e, taj smještaj je neadekvatan, nema škola, nema e, struje, nema vode, nema E, nikakve zaštite, nema nikakvih radna mjesta. To je naprosto zemlja koju ljudi e, dobiju i ljudi tu žive kao izbjeglice u vlastitoj zemlji i mnogi su stoga napustili e, zemlju i pokušavaju otići u inozemstvo Stotine tisuća kambođanaca je u okolnim zemljama, Maleziji, Tajlandu, Južnoj Koreji, u nekim e, selima ima samo još ili starih ili samo mladih. E, a ljudi srednjih godina radno sposobni otišli su u inozemstvo kako bi našli zaposlenje. To je zaista žalosno. Želite što dodati? Ne. Dobro, zahvaljujem vam na vašim e, prilozima. Mi ćemo se dalje baviti vašom e, zemlji jer to, zato, do, to nam je zaista stalo. Hvala vam najljepša. Bueno, vamos a ir rápidamente a las preguntas de los colegas. Eh. Sada idemo na pitanja kolega. Señor Panceri. Kolega Panceri, vaše pitanje, izvolite. Dakle, eh, vaše pitanje. Da ga pročitam. Da li jo? Well, it's question on... Da, pročitam pitanje. E, pitanje se tiče Tibeta. E, pitanje gospodina Pancerija o Tibetu. Dobro, ide, nastavite. Hvala predsjedavajuća. I e, e, dalje je mnogo mladih na Tibetu koji se samo zapaljuju od 2009. 141 Tibetanac se zapalio u, na Tibetu i Kini i od toga je 114 od njih je preminulo. E, e, I e, to je onda sad dovelo dalje do kažnjavanja cijelih zajednica. Evropska unija radi bilateralno i multilateralne kanale kako bi izrazila svoju zabrinutost zbog stanja ljudskih prava na Tibetu. E, e, e, Uopća skupština Lena je jedan od primjera i dok je cjelovitost teritorija Kina, Europska unija poziva da se osigura poštivanje kulturnih i etničkih prava Tibetanaca i Kina bi trebala poštovati pravo e, Tibetanaca na izražavanje i e, trebala bi pustiti iz pritvora sve koji su sudjelovali u mirnim prosvjedima e, i trebalo bi otvoriti autonomnu pokrajinu Tibet diplomatima i novinarima. Pozdravljamo razgovor sa, pregovore sa poslanicima Dalaj Lame da se e, omogući nastavak strateškog dijaloga i to je bilo tema i EU kineskog E, samita u lipnju, a smrt e, aktivista prije dva dana također je e, opet pokrenuo to pitanje. U studenom ćemo opet na sastanku Europske unije i Kine razgovarati o ovom pitanju. Hvala. shvatio sam vaš odgovor, a, ali to ne odgovara stanju na terenu Dala Lama. Je to pokrenu. E, zapravo tu temu treba decidirano iznijeti pred e, kineske građane i vlaste, ali e, preslabo reagiraju kada ih suočimo s ovim pitanjem i europska strana bi trebala mnogo odlučnije djelovati da očekujemo E, idući razgovor o stanju e, ljudskih prava sa Kinom u studenom, ta rečenica je vrlo široko formulirana. Mikrofon uključite. Kao što sam rekao, e, ova pitanja se razmatra e, na najvišoj razini na bilateralnoj razini sa kinezima e, i e, o tome se razgovaralo tijekom strateškog dijaloga i tijekom samita EU-Kina. Ne samo općenito, već su se spominjala konkretna imena i slučajevi i kinezi To je viša razina razgovora kinezi e, su samo pouzdani kinezi imaju svoju verziju e, ljudskih prava oni smatraju da su se ljudska prava poboljšala i oni imaju neki svoj smjer razvoja i vjeruju u to oni ne, ne izbjegavaju pitanje odgovaraju na njega ali evo ovako odgovaraju mi e, ne rabimo samo argumente e, e, načela kada spomenjemo to pitanje, već rabimo i ekonomske argumente, ali odgovor je uvijek isti. Hvala. A sada gospođa biller ima pitanje o Emiratima. Izvolite. Hvala. E, moje pitanje tiče se e, e, suzbijanje slobode govora i udruživanja u Emiratima 2011. parlament je i rezoluciju 2000 2012. 2013. je bilo masovno suđenje aktivistima i neki od njih su posuđeni na zatvor od 15 godina e, samo zato što su nenasilno prosvjedovali, a iduće godine su e, specijalni izvjestitelji un su se pozabavili ovime i UN poziva na oslobađanje e, ovih e, ljudi koji su osuđeni na masovnom suđenju pitanje je jesu li EU i zemlje članice poduzele što e, uključujući i promatranje masovno suđenje i kako je priopćen nalaz e, i vlastima ondje, ali i ostalima u javnosti. Je li Europska unija pozvala na oslobađanje svih osuđenih u masovnom suđenju? i, i smatrali e, da se e, pozove na oslobađanje svih e, osuđenih po prizivu savjesti jel su li Evropska unije zemlje članice zatražile da posjete nekog od tih osuđenih je li e, posjet dopušten i kakav je rezultat i planiraju se li se daljne posjeti zatim općenitije e, e, je pitanje četrnaest je 14. najveći trgovinski partner Ujedinim Arapskim Emiratima i kako Evropska unija e, koristi svoj utjecaj kako bi poboljšala e, situaciju sa ljudskim pravima u toj zemlji. Hvala. Mislim da će kolega Slovek odgovoriti na to. Da, svakako da pozdravljamo pitanja općenito vezano za ljudska prava, osobito što se tiče Ujedinjenih Arabskih Emirata, nakon usvajanja rezolucije parlamenta 2012. Emirati su ljutito reagirali na to. I djelomično temeljem ove rezolucije, djelomično temeljem razvoja događaja u Ženevi, osobito uzvrši u obzir e, odricatelja od viznog režima e, iz Schengena, dogovorili smo da ćemo uspostaviti formalnu skupinu za radnu skupinu za ljudska prava i to će biti format u kojem će se već raspravilo o cijelom nizu ovih pitanja koje ste spomenuli. A konkretnije što se tiče vaših pitanja, i što se tiče masovnog suđenja, Europska unija misija u Abu Dhabiju zatražila je promatranje suđenja što nije odobreno. I pitanje 69 pridrž stvorenih osoba zapravo se često, neprestano spominje od europske strane i u ovom trenutku ne smatramo odgovarajućim da se javno poziva na njihovo oslobođenje, već se e, oslanjamo na diplomatske aktivnosti. To se tiče zahtjeva za posjete, Europska unija nema uspostavljenu praksu posjeti zatvorenika u Emiratima. Po prvi puta smo tijekom protekle, e, proteklog sastanka neformalnog radne skupine o ljudskim pravima zatražili posjet jednom zatvoru. E, to smo zatražili, odobreno je. Oni su odlučili o kojem će se raditi, o kojoj instituciji. E, to nije bio Alraz zatvor gdje je ovih 69 osoba zatvoreno, i u budućnosti ćemo možda to zatražiti tijekom nadolazećih, od nadolazećih sastanaka u Emiratima da se posjeti neku drugu instituciju i nadamo se da ćemo dobiti za to odobrenje. Europska unija ne znam da je niti jedna druga država članica imala posjete stvorenicima, nemamo informaciju o tome. Što se tiče daljnjih aktivnosti i dalje ćemo e, biti angažirani kroz odgovarajuće diplomatske kanale sa e, tijelima u Emiratima i zagovarati slobodu izražavanja, pravo na pošteno sučenje i ponovno zatražiti da se izvjetiteljima UN-a dopusti pristup te da tijela iz Emirata sa njima surađuju i ozbiljno shvate njihova izvješća i preporuke. I pitanje što se tiče gospodarskog utjecaja, imamo izaslanstvo u Abu Dabiju koje je tek krajem 2013. uspostavljeno i naravno izaslanstvo sada pokušava koordinirati i osnažiti stajališta država članica što se tiče pitanja ljudskih prava nastrum vlasti u Emiratima i sa time ćemo i nastaviti. Spomenut ću samo e, naša služba na raspolaganju ima određene diplomatske alate, ali ne smijemo zaboraviti da države članice imaju mnogo veći utjecaj i da bi one trebale iskoristiti svoj utjecaj u Emiratima, a parlamentarci isto tako, ako uzmemo u obzir e, da odricatelj viznog režima iz Schengena i taj cijeli proces je bio e, vrlo povoljan za Emirate. Hvala. Gospodin Henkel nije ovdje, ali gospodin Maker možda ima pitanje o Rohingama. Pitanje je bilo što Europska unija planira činiti što se tiče sa progonom Rohinga. Sljedeći govornik će nam reći nešto o tome. Zahvaljujem Europskom parlamentu na interesu uh, po pitanju ljudskih prava u Mijanmaru i situaciji Rohingya. Ovo pitanje je bilo jedno od glavnih razloga za brigu Europske unije u dijalogu s Mijanmarom. 22.6.2015. Vijeće za vanjske poslove usvojilo je zaključke vijeća o nadolazećim izborima u Mjanmaru Burmi i u zaključcima Europska unija poziva na transparentne inkluzivne izbore u kojima će svi u Mjanmaru Burmi, uključujući i manjine, moći u potpunosti iskoristiti svoja politička prava i slobodno glasati. Zaključci istog vijeća naglašavaju da trajno rješenje pitanja državljanstva Rohinga bi doprinjelo e, rješavanju uzroka migratorne krize u području i potaknulo potrebu za regionalnom reakcijom kako bi se spasili životi i borilo protiv trgovine ljudima. Tijekom posjete Mijanmaru 14. do 18. 6. 2015. posebni zaslovnik za ljudska prava Lambrinidis također je spomenuo situaciju Rohinga svojim pandanima, uključujući ministra vanjskih poslova, ministra emigracije i stanovništva, i glavnom ministru države Rakin. Posebni predstavnik potaknuo je svoje pandane da nađu rješenje na, za sve ljude u zemlji koji su ondje već naraštajima prisutni kako bi mogli uživati pravo državljanstva. Također se sastao sa agencijama UN-a i nevladnim organizacijama države Rahina tijekom neuspjele posjete kako bi istaknuo potršku Europske unije njihovom ključnom radu. Prava manjina, uključujući Rohinga, bili su u središtu drugog dijaloga između Europske unije i Mijanmara 18.6.2015. koji se odvija u Nepidu. Nadalje, Europska unija i dalje predlaže rezoluciju o ljudskim pravima u Mijanmaru i na Općoj skupštini UN-a i na Vijeću za ljudska prava, što se prošli, put dogodilo u ožujku ove godine, a situacija u državi Rakin ima važnu ulogu u tekstu obiju rezolucija. Usprkos teškom radnom okruženju za eh, agencije koje pružaju pomoć, europska pomoć državi Rahim sve više snaži i danas je Europska unija jedan od glavnih igrača koji radi sa zajednicama u toj državi. Aktivnosti se sredotočuju na obrazovanje, pristup vodi, sanitaciji, rad na pomirenju i e, međureligijskom poštovanju te borbi protiv diskriminacije. Razvojna pomoć Europske unije državi Rahin prelazi 35 milijuna eura, kroz humanitarnu pomoć koja iznosi 18 milijuna. Uz pomoć Rohingama u Mijanmaru, Europska unija također pruža humanitarnu pomoć izbjeglicama Rohingama u Bangladešu i isto tako je u uskom e, kontaktu s tijelima u Tajlandu s kojima je osnažen dijalog po pitanju Rohingya. Tajlandska tijela vlasti nedavno su se jasno posvetile, obvezale ovom, na, ovaj problem i poduzele neke korake, korake uključujući e, borbu protiv krijumčara i otkrivanje masovnih grobnica. Visoka predstavnica Mogherini pozvala se pitanjem Rohingama i masovnih grobnica u svom pismu prem, zamjeniku premijera Tajlanda u pismu datiranom 26. svibnja. Nadalje, komisija je nedavno dodijelila 350.000 e, tisuća eura sredstava za podršku E, rohingama koji žive na brodovima u Indoneziji i Maleziji. Uz to visoka predstavnica Mogherini također se pozabavila krizom, e, migracijskom krizom e, na dijalogu shangri la u Singapuru, krajem svibnja 2015. gdje je istaknula prioritete što su spašavljanje, spašavanje života, borba protiv uzroka, borba protiv siromaštva i poboljšanje životnih uvjeta. Također je i istaknula važnosti borbe protiv trgovine ljudima u zemljama ishodišta unutar regionalnog pristupa, suradnje sa međunarodnim partnerima za pronalaženje rješenja i također moramo imati na umu e, vezu sa sigurnošću kada govorimo o trgovini ljudima i transnacionalnim organiziranim kriminalom. Točka. Zahvaljujem. Da li netko želi nešto dodati? Zahvaljujem se. Zapravo nemamo šta reći, nego sve najvažnije smo čuli, ja sam zapisao i to ću prenijeti gospodinu Henkelu. Hvala i posljednje pitanje zastupnika Štrevićijusa. Da, imamo pitanje, gospodin Brian može odmah odgovoriti. Hvala vam na pitanju. Europska unija neprestano se bavi pitanjem mučenja u dijalogu o ljudskim pravima sa zemljama Središnje Azije i tijekom proteklih nekoliko godina imali smo upravo jednu točku dnevnog reda koja se bavila mučenjem u svakom dijalogu o ljudskim pravima sa zemljama Srednje Azije. To je bilo i slučaj sa Turkmenistanom i Tadžikistanom prošli mjesec i sa Kirgistanom u Svibnju te sa Kazahstanom i Uzbekistanom prošlom studenom a tako također neprestano spominjemo i probleme pojedinaca koji su zatvoreni zbog mirnih političkih aktivnosti kao i boraca za ljudska prava u zatvoru, novinara i sindikalista i drugih. Dajemo konkretne preporuke vladama u ovoj regiji vezano sprečavanje mučenja i te preporuke prižno variraju u skladu sa situacijom u pojedinoj zemlji. U određenim slučajevima e, vlade su poduzele znatne korake u sprečavanju mučenja, što svakako potičemo, ali e, napredak je u drugim dijelovima regije bio mnogo sporiji. Nemamo jedinstvenu mjeru koju možemo predložiti koja bi samo po sebi dovela do sprečavanja mučenja, ali potičemo vlade partnere da provede da niz različitih reformi zakonodavnih političkih koje bi skupno dovela do smanjenja e, događaja mučenja. Neki od tih konkretnih koraka koje smo preporučili uključuju usvajanje zakonodavne reforme kako bismo se pobrinuli da se korištenje e, mučenja kriminalizira. Zatim isto imamo reforme e, koje se bave time da dokazi priznanja pod mučenjem ne budu prihvaćene na sudu. Imamo i ratifikaciju protokola konvencije protiv mučenja i mjere za nadzor mjesta pritvora i zatvora, osposobljavanje za policajce i pravosudno osoblje što se tiče sprečavanja mučenja, nove mjere za registraciju pritvorenih osoba policijskim postajama, koreke za pobrinuti se e, sa slobodnim pristup e, pravne obrani pritvorenim osobama od početka, zatim e, provedbu Istanbulskog protokola i vrlo snažno naglašavamo borbu protiv nekažnjavanja, dajemo preporuke u tom smjeru i od ključne važnosti je da se istraži sve slučajeve mučenja i da se one koji su odgovorni za to eh, pozove na odgovornost, optuži, jer te stvari su ključne da se promijeni stav i da se pobrinemo da oni koji provode zakone ga, ih moraju i sami poštivati. U određenim dijelovima regije došlo do napretka koji pozdravljamo, ali doista je mišovita situacija u cijeloj regiji. U nekim slučajevima ne čini se dovoljno kako bi se istraživali prigovori koji se bave mučenjem. Rasprave o dijalogu nadopunjavamo projektima protiv mučenja u cijeloj regiji. E, nekoliko primjera. Imamo trogodišnji projekt sa e, zakladom iz Helsinkija za ljudska prava sa proračunom 1,1 milijuna eura, e, aktivnost protiv mučenja u Kazahstanu i Tadžikistanu 2013. je počela, zatim projekt o sprečavanju nasilja protiv djece u pritvoru u Srednjoj Aziji koji Penal Reform International provodi i koji se bavi problemom nasilja e, protiv djece u Srednjoj Aziji s proračunom od 1,1 milijuna euro. Zatim peti seminar civilnog društva Kirgistanu prošli prošle godine koji se bavi upravo sprečavanjem mučenja i koji je prikupio 70 predstavnika iz javnog društva, pravne procesije, vladinih udruga, uključujući pravobranitelja i e, predstavnike Nacionalnog centra protiv mučenja, Ministarstva unutarnjih poslova i drugih tijela, a financiramo i cijeli niz drugih projekata koji se bave sprečavanjem mučenja u Kirgistanu a isto tako i projekt sa nacionalnim centrom za sprječavanje mučenja. To su eto, nekolicina primjera i nastavit ćemo se baviti ovim pitanjem u našim dijalozima i zahtijevati napredak od vlada iz ove regije. Zahvaljujem, gospodin Aštrevićius, izvolite. Hvala, zahvaljujem što ste nam pružili ove informacije. Vjerujem da će ovo pitanje ostati na dnevnom redu visokih predstavnika Europske unije koji posjećuju regiju, no zamola bih vas lijepo da ove informacije prenesete i izaslanstvima u srednjoazijskim zemljama, republikama, kako bi to i ostalo na dnevnom redu tih izaslanstava. Dakle, samo kako bih se upoznalo ih sa ovim informacijama i vjerojatno im možete pružiti još dodatnih informacija. Jer svi znamo da je situacija nezadovoljavajuća ondje. Dakle, mučenje i uvjeti pritvora slični mučenju, osobito za osobe pretvorene iz političkih e, razloga i nekih drugih razloga, nešto što je trenutno potpuno neprihvatljivo. Hvala. Dobro. E, zahvaljujem svima na vašem prisustvu. Nadam se da ćete ugodno ljeto provesti i zahvaljujemo i prvojiteljima ugodne praznike, sljedeći sastanak je 29. rujna.